Počinjemo popodnevni sastanak sa saslušanjem o europskoj strategiji o e, mobilnosti s malo niskom stopom emisija. Odbor za promet kojim predsjedavam danas organizira ovu raspravu. Cilj saslušanja jest da dobijemo dokumentaciju za inicijativu koja je isto imena inicijativa, a koja će se načiniti na osnovu komunikacije komisije i to prije nego što e, sam izvjestitelj počne raditi na izvješću. Izvjestitelj gospodin Bajs Ahaut kao i članovi odbora smatrali su nužnim da se posavjetuju sa stručnjacima kojima želimo dobrodošlicu a e, s obzirom na to da ta komunikacija ima puno horizontalnih aspekata i da zadire i u područje zaštite okoliša. Ovo smo saslušanje organizirali zajedno s kolegama iz odbora ENVI, čiji su članovi pozvani na rad našeg odbora. E, kao što smo pozvali na ovo saslušanje i kolege koje rade u, na odboru EMIS, to je e, kratko ime na puni naziv odbora, je odbor koji ispituje mjerenja emisija ispušnih plinova. S nama će e, biti e, kolega koji će govoriti o projekcijama o budućoj mobilnosti E, sa niskim emisijama ugljika. Zatim ćemo ugostiti stručnjaka koji će govoriti o vanjskim troškovima prometa te uloge različitih cijena i e, poreza i dažbina. A treći dio će biti dio u kojem će sudjelovati predstavnici industrija koji će govoriti o glavnim načinima prevoza a, prometa, a voditelj našeg saslušanja bit će kolega Bas Eichhout koji je zadužen za izvješće na ovu temu. Drugi će dio voditi također kolega Baz Eichhout. Dobrodošli na moj odbor. Podsjećam vas da je e, u prvom dijelu e, malo sam kratko vidna, ne vidim gdje se nalaze e, naši e, gosti. Dragi gosti, imate po sedam minuta za izlaganje. Drugi dio vodit će kolega Baz Eichhout, drugi dio će biti nešto dulji jer će Baz Eichhout voditi panel koji će trajati 45 minuta i na njemu će sudjelovati predsjednici različitih industrijskih sektora. Oprostite, za početak ću e, riječ dati izvjestitelju odbora za promet. Gospodine Bajs Eichhout, izvolite. Hvala gospođo predstaviteljice. Ja mislim da ću biti vrlo kratak u uvodnim izjavama jer mislim da nam je danas najvažnije čuti što naši stručnjaci imaju, imaju za reći, a zato imamo ovo saslušanje. Ja radim na ovom izvješću i ne mogu dovoljno naglasiti koliko je važno ovo izvješće za mobilnost sektora transporta sa niskom stopom emisija. E, za budućnost tog sektora. Dakle, u, u srpnju prošle godine, ako ste vidjeli e, izvješća, e, dekarbonizacija transportnog sektora je jedan od velikih izazova koji su rezultat Pariškog sporazuma. Svi znamo za Pariški sporazum i odlučili smo se i usuglasili da ćemo ograničiti globalno zatopljenje na ispod 2%, čak 1,5% i stoga eh, je dosta pozornosti posvećeno uglavnom energetskom sektoru, no eh, nezasluženo transportni sektor nije dobio dovoljno pozornosti, iako se dosta toga odvija upravo u ovom sektoru i mislim da je komisija to eh, zato u srpnju prošle godine stavila kao središnji dio svojeg izvješća, a evo sada ću ja kroz ovo izvješće izraditi i naše stalište o tome. Vrlo me to raduje jer ovo što ćemo ovdje predložiti će biti smjernica Europskoj komisiji kada izađu sa zakonodavnim prijedlogom koji su obećali iznijeti. Ono što ćemo učiniti na ovom saslušanju jest to sam rekao e, Karima, ali evo e, to je zapravo naša predsjednica, predsjedateljica Deli, predsjedateljica Deli je rekla imamo ovdje dva predstavnika koji će govoriti o pitanjima bitnim za više sektora. Netko iz Europske agencije za okoliš koji će nam pokazati kako se razvija transportni sektor i pokazati da je to jedan od sektora gdje dekarbonizacija se zapravo još nije zaista dogodila. Dosta toga se odvija na terenu, ali ipak mislim da je dobro da imamo uvida u transportni sektor s obzirom na razvoj e, u području ugljika u usporedbi s drugim sektorom. A druga prezentacija je isto tako ključna i u izvješću same komisije, a vezana je uz cijene. Naravno, to je važna tema i mislim da će to biti dio ovih rasprava koje ćemo imati, vidjet ćemo kako će to e, funkcionirati, ali u svakom slučaju bit će to dobra rasprava o različitim načinima transporta. Zatim imamo panel raspravu o različitim modalitetima transporta. Naravno, ne možete sad pozvati ljude iz apsolutno svih načina transporta, ali pokušali smo odabrati neke ključne igrače. Znači imamo predstavnika cestovnog prijevoza, pomorskog, e, zatim unutarnjih plovnih putova, željeznica e, i tako dalje. Pitanja su što se događa u vašem sektoru, što ste učinili do sada, kao, koja očekujete da će biti stopa promjena e, i što je potrebno od, što vama treba od e, nas koji smo ovdje i koji kreiramo politike. E, ja vas molim u pitanjima da nekako pokušamo biti konkretni, da to bude vrlo živo i konkretno, nećemo imati preduge monologe. Evo, u tom smislu ja ću isto završiti završiti svoj monolog, jer ovdje su najvažniji danas stručnjaci, a ne političari, iako političari imaju uvijek problema zašutiti, ali evo danas neka nas stručnjaci vode i staću na tome. Hvala lijepa gospodine Eichhau. I ja ću se isto suzdržati da zovem kolegu njegovim imenom i e, predat ćemo sada riječ stručnjacima, najprije gospodinom Fredo Sanchez Vicente, koji je jedan od predstavnika Europske agencije za okoliš. E, imate sedam minuta na raspolaganju, izvolite. Hvala. Kao prvo, srećna hvala ovom odboru što ste me pozvali na ovo javno saslušanje, znači i Europsku agenciju za okoliš, kako bismo dali određene inpute u odnosu na emisije vezane uz transport i e, njihov učinak. Drago mi je što mogu ovdje e, predstaviti svoja razmišljenja. Imam i prezentaciju. Moje ime je Alfredo Sanchez Vicente. Ja e, sam projektni E, rukovoditelj za transport u Europskoj agenciji za okoliš. Moći ću tako što ću naglasiti koliko je ključno razumjeti nužnost e, transportnih emisija e, na okoliš. Tu postoji jedan složeni sustav interakcija kada je riječ o transportnim emisijama kada govorimo o emisijama u atmosferu, ali i u smislu e, daljnjih učinaka svih tih emisija na ljudsko zdravlje, ali isto tako i na klimu i na ekosustav što se tiče ljudskog zdravlja, ovo je najveći okolišni rizik u Europi, ali utječe i na naše ekosustave, uzrokuje acidifikaciju, eutrofikaciju i e, to naravno utječe na naše živote. Utjecaj klimatskih promjena e, je kritičan. Europska unija je suočena sa ekstremnim e, vremenskim neprilikama kao što su suše, poplave, češće e, i obilatije kiše slično, a to predstavlja i rizik e, takve promjene i rizik za ljudske živote. Transport je u ključnoj mjeri pridonosi i emisijama stakleničkih plinova. Ne smijemo zaboraviti i na fragmentaciju ili buku e, koje također e, uzrokuju, odnosno zaslužuju našu pozornost. Kada govorimo o kvaliteti, treba naglasiti da politike očuvanja kvalitete zraka e, su poboljšale kvalitetu u našim gradovima, no tu i dalje postoje brojni izazovi. Kao što vidimo na ovoj karti, ovo ovaj je važni zagađivač e, povezan e, u velikoj mjeri sa, sa transportom. Vi vidite tu i ove crvene točke koje su e, povezane sa godišnjim vrijednostima. 94% su to ispušni plinovi iz prometa, 80, 60% noka dolazi iz e, prometa. Visoke emisije NO2 iz vozila doprinose loše kvaliteti zraka, povećanje e, volumena prometa i takvih vozila u nekim državama članicama objašnjava zašto neke zemlje ne ispunjavaju uredbe kvalitete zraka u Europskoj uniji. Vidjeli smo koliko je to ozbiljno i da treba provesti neke radikalne mjere kako bi se smanjile emisije iz transporta. Kada govorimo o klimatskim promjenama i emisijama stakleničkih plinova, transport je ključan sektor. Ključan je zato što je odgovoran za četvrtinu svih emisija stakleničkih plinova u Europi a isto tako je bitan jer je to jedini važni ekonomski sektor u kojem su emisije stakleničkih e, e, plinova više od vrijednosti iz 1990 povećavaju se od 1990. i sad čak, čak su 20% više od 1990. 2000, sedme kada smo osjetili efekte recesije u Europi, vidjeli smo da se tek tada su počeli smanjivati emisije stakleničkih plinova. Međutim, 2014. i 2015. sukladno raspoloživim podacima ove emisije su se ponovno povećale. Projekcije za transport prema državama članicama kaže se da prema podacima koje sada imamo neće biti ostvarene značajne prednosti u smislu smanjenja emisija stakleničkih plinova. U tom kontekstu Europska unija je e, pridonijela smanjenju e, emisija stakleničkih plinova, međutim u transportnom sektoru e, cilj da se smanji te emisije za 60% do 2050 grafikon vam pokazuje koliko je velik taj izazov. Potrebno je smanjiti te emisije za 67% sa, tih vrijednosti, sa današnjih vrijednosti kako bi postigli te ciljeve. Gledajući budućnost, evropske transportne aktivnosti očekuje se da će rasti od 2010. do 50. Putnički prijevoz će porasti za 40%, a teretni promet će porasti za 58%. Stoga, je glavni izazov smanjiti pritisak na okoliš uz ovu sve veću potražnju za prometom, a jedno i, jedno i drugo je povezano. Tehnologija će pomoći, ali e, nažalost i tehnološki napreci e, prebijaju se sa sve većom potrebom za transportom. E, motori koji su sve učinkovitiji ne ostvaruju očekivanje smanjenja u emisijama CO2. Automobili jesu učinkovitiji, ali broj automobila i udaljenost koju oni prevaljuju raste. Tako da e, to dovodi do slične ili više razine emisija CO2. Slušajući ovo, ako bi putnički automobili se riješili fosilnih goriva i koristili druge tehničke e, mogućnosti, recimo u području e, zrakoplovstva, e, to predstavlja veliki izazov. Imamo potrebu za fundamentalno korijenitom promjenom načina na koji se krećemo. Zaključit ću i ću neke od glavnih točaka koje želimo e, ovdje prikazati. Transport je odgovoran za jednu četvrtinu emisija stakleničkih plinova u Europskoj uniji i u važnoj mjeri doprinosi problemima s kvalitetom zraka. To je jedan jedini veliki sektor gospodarstva gdje su staklenički plinovi viši nego 1990. godine. Postoji i dalje snažna veza između ekonomskih aktivnosti i potražnje za prometom. E, važne su tehnološka postignuća, no potrebna nam je korijenita promjena načina na koji prevozimo ljude i robu kako bismo postigli zadane ciljeve. Zahvaljujem. Hvala lijepa, gospodine sančević Vi ste vrlo dobro e, poštovali vrijeme koje vam je dodeljeno, a sada gospodin Sander e, koji je e, i znanstveni istraživač. Izvolite. Ok, nochmals. Dobar dan, dame i gospodo. Ja dolazim iz privatnog istraživačkog ureda infrastrukturehu i radio sam dugo na temi vanjskih troškova prometa i vanjskom priručniku o troškovima prijevoza. Znači, što se tiče pregleda emisija iz transporta, želim reći sljedeće. Što su ti eksterni troškovi? Eksterni troškovi su negativne posljedice koje uzrokuju sudionici u prometu, ali ih ne snose sami. Snosi ih recimo država. Takvi troškovi su eksterni ako nisu integrirani u cijene transporta. U tom slučaju govorimo o zakazivanju na tržišta. Eksterni efekti iz ekonomskog motrišta ne vode do optimalne raspodjele resursa, dovode do pretiranog konzumiranja prometa i troškova po nacionalno gospodarstvo. Međutim, moguće je smanjiti te eksterne efekte. Koji su eksterni efekti relevantni? Prije svega to su zdravstveni troškovi, e, zatim e, troškovi u slučaju smrti i oštećenja zdravlja, zatim su tu i druga oštećenja kao što su oštećenja zgrada i oštećenja ekoloških sustava. Među uzrocima dominira pet područja imamo troškove zbog onečišćenja zraka, klimatskih promjena i buke. Zatim imamo nesreće, e, imamo troškove nesreća i ne, e, troškove zbog zastoja u prometu. Koliko su ti ukupni troškovi u Europskoj uniji? E, procjenjuje se da ti troškovi iznose 510 milijardi eura godišnje, od čega cestovni promet uzrokuje 93%. E, to su podaci UICEA, obuhvaćaju podatke za 2008. godinu. U međuvremenu su se te brojke donekle promijenile. E, do, ostvaranja je određeno smanjenje zbog veće učinkovitosti motora, no e, očekujemo u bliskoj budućnosti ažurirane podatke. Ova studija pokazuje i prosječne troškove po osobi i kilometru i, ili e, po kilometru prevezene robe. Vide se i prosječni troškovi po različitom načinu transporta, sasvim lijevo su e, je kamionski promet, zatim imate cestovni teretni promet, pa tri bloka željezničkog prometa i sasvim desno je promet po unutarnjim plovnim putovima. Troškovi su 30 do 50 eura po tisuću e, tona na kilometar i to su vanjski troškovi željezničkog prometa, no kod željezničkog prometa postoje i razlike. Kod dizelskog željezničkog prometa troškovi su dvostruko viši e, i vanjski troškovi, odnosno eksterni troškovi kod e, unutarnjih plovnih puteva su tri puta veći nego kod kamionskog prometa. Internalizacija vanjskih troškova u Europi primjenjuje se već e, dosta godina, ali nedosljedno i nepotpuno vidjeti e, sustavi kompenziranja tih troškova u okviru sustava plaćanja cestarine postoji i određeni e, dodatak za onečišćenje zraka koji se plaća iz cijene goriva, a e, i dalje je eksternalizacija troškova robnog prometa, cestovnog robnog prometa jako velika. Osim toga, u svim sektorima prometa postoje različiti instrumenti eksternalizacije troškova, primjerice dodaci na buku, dodaci za emisije i e, različiti sustavi na željeznicama. Učinak eksternalizacije troškova može biti značajan, povećava se ekonomska učinkovitost, uz to treba reći da kroz eksternalizaciju tih troškova se rasterećuje i javni proračun. E, dovodi se, time se postiže i smanjenje, e, smanjenje e, emisija. To je, pokazuje primjer Švicarske. ekspost analiza pokazuje da kilometar po svakog vozila e, je nakon tih, te internalizacije troškova pao i došlo je do prebacivanja prometa na e, željeznicu, a i emisije su u odgovarajućoj mjeri smanjene internalizacija eksternih troškova nije uvijek dovoljna kako bi se ostvarili politički ciljevi. Osobito to je slučaj kod klimatsko-političkih ciljeva. Kod nas u Švicarskoj postoji jedan članak o zaštiti Alpi koji kaže da u, kod prelazaka Alpi e, je moguće prevesti samo 56 tisuća tona robe godišnje E, odnosno to je broj vozila koji, teretnih vozila koje smiju preći Alpe godišnje e, i ako se to ne ostvari, plaća se određeni doprinos. Na temelju znanstvene osno, znanstvenih istraživanja izrađena je jedna studija DigiMove, o internalizaciji ovih troškova Trenutačno je potrebno aktualizirati podatke za sve načine prometa. Potrebno je revidirati i direktivu o eurovinjeti, što je također važna tema. Ono što je bitno je integracija daljnjih kategorija troškova, primjerice troškovi koji utječu na klimu, odnosno troškovi vezani uz klimu i troškovi nesreća koje treba uključiti u ovu internalizaciju. Ovi instrumenti davanja i subvencije važni su kao i daljnje regulatorne mjere, primjerice nove granične vrijednosti za nova vozila. U tom smislu zanima me kako će dalje teći strategija e, smanjenja emisija u prometnom sektoru. Hvala gospodine Šuter. Sad odmah dajem riječ našem voditelju saslušanja, Bazu Eichhautu, koji će voditi drugi dio okruglog stola. Pričat ćemo sada na panel diskusiju, a nakon toga ćemo imati mogućnosti da tijekom 45 minuta e, postavljamo za pitanja i odgovore. S nama je šest predstavnika, šest različitih transportnih sektora. Svakog ću od njih kratko predstaviti Erik Žonar, glavni tajnik i jako dobro poznate Europske udruge proizvođača automobila. Njemu slijeva Matija Smeć. E, koji je glavni delegat e, u Europskoj uniji Međunarodne unije prometa. Mihael Beš iz Švicarske željezničke unije, a zatim imamo, prelazimo sada na zračni promet iz e, kluba Airbusa, Thierry Novači iz e, e, e, njihove međunarodne grupe, zatim direktor unutarnjih plovnih putova za Europe, te Peter Hrhuven, glavni tajnik Evropske unije brodovlasnika. Pa dakle tu dolazimo i na pomorski promet. Za početak daću riječ gospodinu Žonaru i prvo ću odmah pitati, e, čuli smo mnogo toga i o vanjskim troškovima, Daniel Šuter nam je upravo o tome nešto rekao, to je ono što je najskuplje na cestama. Možda bi bilo dobro da nam vi kažete e, što vi i drugi proizvođači automobila mislite o tome odakle nam ti troškovi dolaze i kako će se situacija razvijati. E, hvala lijepa i hvala vam što ste nam dali mogućnost da predstavimo situaciju e, i to e, što automobilska industrija smatra kako možemo pridonijeti mobilnosti s niskim stopama emisija. rekao bih da se to zasniva na pet stupova, a nedavno smo zapravo ustanovili da je važno da se testiranje emisije obavlja na ispravan način i e, da e, moramo imati ispravan način mjerenja emisije. Od rujna 2017. godine mi ćemo početi e, mjeriti emisije na nov način, a za nove vrste vozila od rujna 2018. godine. Nadalje, vrsta sagorjevanja motora je motori E, na, s unutarnjim zagorjevanjem naravno predstavljaju većinu sadašnjih e, motora, ali moramo ih optimizirati, iskoristiti sve mogućnosti za to. I moramo imati i dizel koji će biti sukladan novim normama. A treći stup je također e, usmjeren na pogonsko gorivo, ovog puta alternativna E, pogonska goriva sa niskim emisijama i e, tu ćemo se pozabaviti kod takvih vozila. E, pitanjem što bi možemo napraviti više po pitanju biogoriva, moramo se pozabaviti biogorivima nove generacije i zato trebamo jasne smjernice političare. A isto tako i prirodni plin omogućit će smanjivanje emisija. A nakon toga treba preći na sljedeću kategoriju, a to je nulta stopa emisija, odnosno mogućnosti električnih automobila. Sljedeća kategorija jest da iskoristimo digitalizaciju za bolje e, mogućnosti mobilnosti, jer digitalizacija mogla bi pružiti jako puno mogućnosti. To vidimo i u e, strateškom dokumentu komisije primjerice mogućnost autonomnih vozila. I sad e, sada prelazim na sljedeću kategoriju, a tu se moramo e, pozabaviti potencijalima novih poslovnih modela. E, mobilnost kao pružanje usluga, dijeljenje vozila. To je novina za većinu nas u sektoru, ali Mnogi se sada bave ispitivanjem takvih novih poslovnih modela koji bi mogli pridonijeti dekarbonizaciji. Hvala vam lijepa. Vaša treća od pet točaka je ona gdje govorite o automobilima niskih emisija i nakon toga da se pređe na automobile s nultom stopom emisije. Mislite li možda da postoji opasnost da se nekako svi e, počnu baviti samo nisko emisijskim vozilima, a da se zbog toga ne pređe na one bez emisija. Pa ja mislim da se radi o tome da se ne može tek tako preći iz današnjih stopa emisije na nulti stopanj emisije i treba nam jedan prijelazni period. Zato mi iz sektora tražimo da i dalje možemo koristiti dizelsko gorivo koje je sukladno normama jer je to vrsta tranzicije. A e, kad se govori o nultim stopama, dakle električnim automobilima, to će promijeniti poslovni model. Međutim, zato je potrebna velika promjena u načinu proizvodnje. Potrebna je jedna faza koja će zapravo zahtijevati sasvim drugačija radna mjesta i prema tome ne možemo to napraviti preko noći, nego u fazama. Što se pak tiče e, načina rada i mjera politike Dosta država je sada se e, opredijelilo za ciljeve od nultih stopa emisije. Kako vi vidite e, takvu vrstu razvoja situacije i kako se može ostvariti ta tranzicija? Prije svega, mi se zalažemo za integrirani pristup. Na to se, dakle, ne treba gledati samo sa stanovišta cestovnog prometa, već sa stanovišta svih e, vrsta e, prometa. Moramo uzeti u obzir klimatske promjene, ne samo na kvalitetu zraka. Dakle, potreban je integrirani pristup. Potrebno je također imati i više koordiniranja kako unutar država, tako i među pojedinim državama. Za sada postoje inicijative koje preduzimaju određeni gradovi, što bi skoro došlo do dovelo do toga da bismo morali početi proizvoditi određenu vrstu automobila za određene gradove. Potrebno je znati da ako želimo da u budućnosti imamo mobilnost niskih stopa emisija ili bez emisija, onda moramo razmotriti različite mogućnosti koje postaju. Često govorimo o elektromobilnosti, ali postoje i druge mogućnosti koje ne smijemo zanemariti i moramo inženjerima dopustiti da to razviju. Nadalje, moramo planirati i moramo odrediti ciljeve e, koji su sve e, ambiciozni. E, Važno je također osvrnuti se i na to da se zajednička, e, da postoje nova flota vozila koja mora ići na tržište, ali takvih vozila ima svega 5%, oni svega 5% postojeće flote, a 95% vozila je dalje stara tehnologija. Peta točka, države članice zaista moraju ponovno poraditi i vrlo brzo na alternativnim alternativne pumpne stanice, dakle mogućnost e, dobivanja goriva za vozila. I to trebamo napraviti tu infrastrukturu ne samo na različitim cestama, već i u pojedinim kućama, privatnim kućama i javnim ustanovama. Šesto, moramo postaći pokret za e, čišćim vozilima. Sedma točka, imamo čitav niz takvih točaka. Potrebni su nam politički okviri koji će jasnije govoriti o dekarbonizaciji goriva. Kao što sam već rekao, treba biti vrlo jasan kad se govori o biogorivima. Moramo spomenuti da postoji i mogućnost da druga generacija biogoriva otvori čitav niz novih mogućnosti, naročito po pitanju gospodarskih vozila i kamiona. Hvala lijepa. Mislim da je sada e, jako dobro da e, sada damo riječ vašem susjedu koji je stručnjak za biogoriva i to sa stanovišta cestovnog prometa. Možete li nam reći e, što vi mislite? Naime, čuli smo da do 2050. godine bi se trebalo smanjiti emisije za 60%. E, kako nam e, možete nešto reći o svim ovim pomacima? Hvala. Hvala gospodine Eichhut, dame i gospodo, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta. Drago mi je što vam se mogu obratiti vama danas u ime Svjetske udruge cestovnih prijevoznika i išao sam niz pitanja na koja bi dugo trajalo kad bih nastojao na sve odgovoriti. No, da vidimo gdje možemo pomoći u smislu smanjenja emisija, zato jer naša udruga iz čitavog svijeta predstavlja na stotine tisuća špeditera i na stotine milijuna dnevnih operacija i stranaka, odnosno klijenata koji pristupaju nama na dnevnoj osnovi. imamo također i određenu društvenu odgovornost. Brine me kada čujem da se emisije stalno povećavaju. Da u našem sektoru emisije se smanjuju zato jer ja zastupam komercijalne operacije i također taksiste, e, autobusni prijevoz i kamionski prijevoz. I postoji značajna razlika između putničkih vozila i teretnih vozila i ponekad e, zbog naše neprisutnosti u političkoj e, raspravi ipak E, trebamo naglasiti da je naš sektor e, raznoliki i također postoje različiti načini smanjenja emisija koje već nudi danas sektor. Ja sam govorio također o društvenoj odgovornosti naše industrije, ali u prvom redu mi moramo ostvarivati dobit. Naši operateri se moraju svakoga dana propitivati kako zaraditi novac na ekološki ili najekološkiji način i također na društveno prihvatljiv način. Mi cijenimo ovu raspravu i poziv da govorimo o emisijama iz prometa i ja bih htio reći da postoji mobilnost sa 0% emisija. Mi bismo više govorili o, emisijama iz životnog ciklusa nego iz stvarnog voznog ciklusa i možda se o tome dovoljno ne govori. Gospodine Ehut, evo, samo ću se ukratko osvrnuti na pitanje automobila. Naša industrija je više od dieselgate i putničkih vozila i mislim da se to često zanemaruje. Ako uzmemo sektor autobusnog prometa, recimo ako želimo prevesti 50 osoba jednim autobusom, to možemo učiniti sa potrošnjom manje od 30 litara na stotinu kilometara, a sa putničkim vozilima to iznosi do, od 90 do 100 litara potrošnje goriva. Dakle, naši korisnici žele smanjiti potrošnju goriva u cilju učinkovitosti kako bi ostvarili veću dobit, tako da je naš prirodni interes eh, krenuti ka smanjenju emisija i također ka manjem potrošnju energije u prijevozničkoj industriji. Ako se pitate što smo mi učinili u tom smislu, trebamo se prisjetiti činjenice da mi ulažemo u vozila koja moraju biti u poslovnoj floti 6 do 8 godina, ovisi, a ako govorimo o dizelu ili o zamjeni flote, treba se prisjetiti da recimo u kamionskom sektoru mi imamo 30 do 40% dizel vozila Euro 6, a u prošlosti je to bilo 10 do 20%. Ako me pitate je li izvedivo postići jednu sto 100% Euro 6 flotu do 2020. godine, ja bih rekao da to jest moguće, ali je vrlo ambiciozan cilj. Dakle, ako idemo dalje od dizela, ako se odmičemo od njega, naša industrija to podržava i također podržavamo razvoj u tom pravcu, no ipak odustajanje od dizela i govor o prijelaznim govorima ili govor o struji je zapravo samo jedan e, način. Ne znam hoće li to prevladati ili ostati na tržištu, no mislim da je teško nagovoriti operatere u to da će morati jednog dana kupiti potpuno novu tehnologiju za koju su još ne zna cijena. Također je sektor energetike vrlo uzbudljiv, ja ću uskoro zaključiti jer znam da ćete imati sigurno pitanja, ali postoje razni načini za Skladišenje izvora obnovljive energije i struje to ne mora biti recimo isključivo akumulator ili baterija, nego to može biti i u obliku ukapljenih goriva. Možete pretvoriti struju u druge izvore, u e, druge načine pogona. Dakle, to sve se može. Treba vidjeti e, ne samo ono što izlazi iz ispušne cijevi, nego ima i više od toga. Dakle, to je e, korisno i za operatere i e, za korisnike. I to je ono što nas zanima. Čuli smo nešto o eksternalijama, odnosno eksternim troškovima i mislim da cestovni sektor već plaća najviše. Mene zanimaju i studije o drugim e, prometnim vektorima i recimo o željeznici i tako dalje. No, zanimalo bi me također čuti i od drugih sektora kako možemo bolje surađivati. Treba nam cjelokupni transport, nema drugog načina, jedino se on mora poboljšati i to je sve ono što sam htio reći u ime naše udruge. E, da, sa strane politike sada se razvije rasprava o standardima za CO2, za kombije i kamione i budući da se vi iz jedne međunarodne organizacije, ono što vidimo u toj raspravi iz SAD-a jest da čak i Volvo i Mercedes-Benz su tražili takve standarde. E, što vi mi smatrate o toj raspravi unutar Europe? Hvala na pitanju. Europa je najinovativnije područje u svijetu, u cestovnom transportu. Imamo dobru proizvodnu industriju i također kada je riječ o vodstvu u tehnologiji, imamo veliki dio tog vodstva u cestovnom prometu i ako je riječ o rastu i o radnim mjestima, e, ponovit ću, ako je e, riječ o povećanju kapaciteta e, baterija akumulatora, to je uglavnom usredotočeno u SAD-u i Kini. No, trebamo mi osmisliti jedan izvedivi pristup. Istina je da i ostatak svijeta napreduje po pitanju poboljšanja i smanjenja emisija, a u Europi, no, mi smo uvijek vrlo napredni i ambiciozni, tako da bih pozvao Europljane da nastave sa ovim izvrsnim radom, ali opet na održivi izvediv način. Mi imamo određene razlike e, za brigu i pratimo raspravu o standardima za CO2. ako to uvedemo recimo za lagana komercijalna vozila ili za e, taksije, što je zapravo najbolji primjer e, za korištenje alternativnih goriva, zato jer se taksi koriste više od putničkih vozila, no bilo da su to autobus ili kamioni u budućnosti. Ako budemo previše ambiciozni u tom smislu, onda bismo mogli uništiti tržište. Dakle, operateri moraju moći kupiti određeni proizvod i za to je važan i trenutak, ali i prihvatljiva cijena. Dakle, svaki gram CO2 koji se smanji pretvaraju operateri u novac i ako je to e, neostvarivo na troškovno učinkovit način, onda će se stavljati naglasak na alternative koje se nikad neće naći. Dakle, zato u našoj udruzi sa operaterima i sa industrijom e, imamo tu raspravu, a IASEA e je razradila dobra vozila i mi bismo također uvažili da se jučer donio standard za CO2 za lagana komercijalna vozila, ali to mora biti i e, izvedivo, a trebamo i e, stvarne podatke i stvarne vožnje. Hvala, ali sada predlazimo na vašeg susjeda, dakle gospodin Böš iz švicarskih željeznica. Prvo pitanje koje bih postavio je sljedeće. Kako vi vidite napredak e, u pomaku na e, druge načine prijevoza i također e, u, mišljenju komisije to je jedno od otvorenih pitanja i možda bismo e, bolje čuti od vas kako vi na to gledate. Hvala na ovoj prilici da dam svoj doprinos u ovom saslušanju. Ja ću govoriti u ime švicarskih željeznica i švicarskog željezničkog sektora. Intermodalna tranzicija je jedan od ključnih aspekata koji moramo savladati i postoji niz mjera koje se moraju primijeniti kako bismo to ostvarili. Gospodin Sutar je već ucrtao eh, stanje u Švicarskoj gdje smo se zacrtali jasan cilj za promet teških vozila preko Alpa i tu imamo ponavljam, ambiciozne ciljeve, na dobrom smo putu i smanjili smo broj vozila koji prelaze Alpe, ali još uvijek nismo ostvarili željeni cilj, još uvijek su potrebne određene mjere kako bi se to doista polučilo. Mislim da trebamo još više prilagoditi infrastrukturu kako bi se to ostvarilo. Primjerice u Švicarskoj e, imamo prekoalpski program e, i također određene koridore koji nam omogućuju prelazak sa jednog e, načina prijevoza na drugi. I također, gospodin Junar je spomenuo i važan primjer za budućnost, odnosno električna vozila, ali važno je opremiti i e, postaje punionicama kako bi ljudi recimo mogli dovesti svoje električno vozilo do punionice i onda dalje preći na željeznicu recimo. I to sve zahtjeva poboljšanje usluga i proizvoda koji se nude ljudima kako bi ljudi mogli odabrati optimalan način prijevoza. I kao što je rečeno, za to je potrebna suradnja. Dakle, to je istina. Dakle, određeni eh, način eh, prijevoza eh, se koristi zato jer ljudima najviše odgovara. Da, ali kada govorimo o prelazu na nove načine prijevoza, govorimo o infrastrukturi, o povezivosti i tako dalje, ali imamo raspravu i o internalizaciji troškova ili o e, vanjskim troškovima i ima li tu politika ulogu? Da, svakako važno je internalizirati eksterne troškove kako bi se platila puna cijena mobilnosti. Evo, Vratit ćemo se na ovu raspravu zato jer je to doista od velike važnosti, ali naravno i vrlo kontroverzno pitanje, naročito sa europskog stajališta, ta internalizacija troškova, kako vi vidite izglede za to i kako mislite da će teći rasprava? ako možete nešto reći u ime svoje organizacije. Da, to jest važno, ali to mora obuhvatiti sve načine prijevoza, kao što je spomenuto prije. I naglašavam, ako cesovni prijevoz već izravno ili neizravno plaća eksternalije, onda se to mora primijeniti i na druge načine prijevoza i isto vrijedi za raspravu o cestarinama za teška vozila. Dakle, mi već mnogo plaćamo. Dakle, ili svi ili niti jedno vozilo. Ne znam kako to vide predstavnici recimo ASE, odnosno udruge proizvođača automobila, ali to je naš stav. Da, ako sagledamo ustroj cestovnog prijevoza i ono što se naplaćuje u vidu poreza, ne samo za komercijalni prijevoz, nego i e, ono što se naplaćuje od građana. Građani već plaćaju poreze pri registraciji vozila, imamo cestovni porez i tako dalje, čitav niz poreza i pitanje je što se događa s tim porezom, kamo on odlazi, ulaže li se u cestovnu infrastrukturu, koriste li taj novac lokalne vlasti kako bi razradile bolji sustav mobilnosti? I to je pitanje. Ako tome pridodamo više poreza, trebamo se pobrinuti da to bude uravnoteženo i da imamo ujednačenu situaciju diljem Europe, jer ponavljam naravno pitanje naplate poreza je još uvijek u rukama država članica, a ne Europe, tako da vidimo čitav niz inicijativa koje se posuda pojavljuju u tom smislu. Tako da bismo mi pozdravili više dosljednosti u tom području, a u tom kontekstu želimo se ponovno usredotočiti na poticaje u Europi, u čitavoj Europi kojima bi se potaklo građane da kupuju čista vozila. Imamo razne programe diljem Europe za to, ali oni se razlikuju i kriteriji od zemlje do zemlje se razlikuju. Ako u Europi doista ozbiljno želimo potaknuti pomak ka čišćim vozilima, kao prvo trebamo razmotriti te programe i poticaje koji postoje, ponavljam, u većem dijelu Europe, ali trebamo te programe i poticaje uskladiti. Znam da je to gotovo nemoguće, ali u najmanju ruku možemo početi sa razmjenom najbolje prakse između zemalja članica kako bismo učili jedni od drugih i napredovali na najbolji mogući način. Da, moram reći da je ovo pitanje usklađivanja nešto s čime se mi potpuno slažemo ovdje u parlamentu. Naravno, postoji velika znanja o tome na nacionalnoj razini i to dovodi do pokretanja različitih inicijativa u zemljama članicama i naravno jasno mi je da to vama nije baš od pomoći, ali to je i teško spriječiti i izbjeći s obzirom na sadašnji ustroj Europske unije. Ne znam, želi li gospodin Böš odgovoriti na ove komentare? Da, ne. Da, znam. Želim se nadovezati na ono što je rekao gospodin Jonart. Dakle, trebamo promicati manje e, privatnih vozila, a više dijeljenja prometnih sredstava. Dakle, to ćemo ostvariti e, promicanjem svih e, usluga koje komercijalna poduzeća nude, recimo kroz e, taksi usluge i usluge autobusnog prijevoza i tako dalje. Ne govorimo ovdje o privatnim vozilima, nego govorimo i o pomaku unutar cestovnog prijevoza. Evo, to je ono što sam htio naglasiti. Evo, navest ću samo jedan primjer, evo, Njemačka kao tržište, 178 tisuća autobusa, 67 tisuća autobusa od tih je e, na dizel, 116 tisuća na prirodni plin, a nekoliko stotina su hibridna vozila. I ako sve dizele prebacimo na e, pogon na struju sutra, onda bi se smanjile emisije NOx-a e, za ništa, 0%, zato jer autobusi ne odgovaraju za kvalitetu zraka u gradovima, ali mogu poboljšati, mogu sudjelovati u njezinom poboljšanju. Hvala. Prelazimo na gospodina Novačika iz Airbusa. Želim se tu nadovezati na pitanje učinkovitosti i postoji granica učinkovitosti, odnosno stjecanja učinkovitosti u slučaju vozola. i mislim da je to nešto na čemu Airbus radi svakodnevno. Znamo da e, je učinkovitost svakoga dana sve bolja, ali postoji krajnja granica. Dakle, zanima me koje strategije razvija Airbus za smanjenje emisija osim toga, jer je to također energetski trošak, a to je bitan čimbenik za prijevoznike. Gospođo predsjednice, gospodine Eichhout, poštovani zastupnici, hvala vam što ste mi dali mogućnost da sudjelujem u ovom panelu o nisko e, niskoj stopi emisija i mobilnosti. E, dobra stvar je u tome što su uočeni izvori emisija, za njih moramo e, ipak napraviti još neka poboljšanja. Imamo sada već poboljšanja Airbus 380 je sada puno, puno bolji po pitanju emisija kada to usporedimo s prvim komercijalnim eh, zrakoplovima. A isto tako sada ćemo do 2050. jako smanjiti emisije ugljičnog dioksida u zrakoplovnoj industriji i sve činimo kako bismo ostvarili dugoročne ciljeve. E, Međunarodna zrakoplovna organizacija za civilnu avijaciju nedavno je usvojila nove norme za učinkovitije e, učinkovitije e, emisije u budućnosti da se uključe nove tehnologije. Dakle, treba vidjeti koliko brzo i kako učinkovito lete zrakoplovi. Moramo vidjeti e, kakvi su sadašnji koridori koji zapravo produljuju trajanje letova. I jako bi bilo također važno da se omogući da zrakoplovi poljeću i slijeću na učinkovitiji način i to bi moglo već sada e, tom primjenom e, smanjiti emisije za 10% u Europi. Imamo još druge opipljive mjere elektrifikacija i hibridizacija omogućavaju dugoročna rješenja koje obećavaju, a isto tako će omogućiti da se ostvare mnogi klimatski ciljevi na srednji i dugi rok. E, postoje mnoge teme koje će se u parlamentu uskoro raspravljati. Treba vidjeti kako se može proizvesti alternativno gorivo za zrakoplove e, omogućiti održivost i mnogo toga drugoga. Htio sam još govoriti o nedavnom no, potpisanom sporazumu s ICAO o, učinkovitoj e, gorivima. E, moramo reći da povećanje emisija i zrakoplovne industrije je uglavnom ono do kojeg dolazi u trećim zemljama, dakle van Europske unije. Zato je vrlo važno da se treće zemlje uključe u rješavanje ovih problema. Potrebno je da se te zemlje pridruže europskima u rješavanju tih pitanja, a isto tako moramo izraditi kapacitete, dakle surađivanje naših i e, vanjskih stručnjaka. E, treba paziti i na koji način se vode mjerenja i moramo također imati administrativnu učinkovitost. Ja mislim da moramo nastaviti s ovim uspješnim postignućima i isto tako moramo omogućiti jednu vrlo praktične zakonodavne okvire i moramo uzimati u obzir e, socioekonomske pogodnosti e, sektora zrakoplovstva u Europi. Ja bih se htio nadovezati na ovaj paket mjera u avijaciji, u zrakoplovstvu. Znači, moje pitanje je, su alternativna govora, goriva. Znam da imate učinkovitost, radite na učinkovitosti, no alternativna govora goriva trebaju doći u igru kasnije. E, međutim, kada govorimo o biogorivima, e, oni nisu tehnološki neutralni. Znači, kako zaokružiti taj krug, tako reći. Jer ako očito je da ne postoji neutralnost tehnologije u odnosu na biogoriva, jer je to radi se specifičnom promicanju takvih goriva. Znači, ako se držimo tehnološke neutralnosti, kako mislite da bi se mogli stimulirati biogoriva u sektoru zrakoplovstva? Pa mislim da to ne može, je Ili mislite da je to nemoguće bez određenih tehnoloških politika, naravno i to je moguće. A ovisi što mislite po tehnološkom neutralnošću. možemo to zvati alternativna govora, e, goriva, e, nisu to samo biogoriva. E, alternativna goriva su e, neutralna za zrakoplove, znači nemamo neke specifične modifikacije sustava, no isto tako možete govoriti i, i o vrsti znači ka, goriva kada govorimo o e, neutralnosti, znači koje, koje su to tvari, odnosno koje su to e, biljke koje se mogu za to koristiti. Po mogućnosti mislim da možemo reći da nema dobre ili loših, loše biomase. Znači, postoji samo dobra ili loša praksa. Ono što trenutačno nedostaje u europskim politikama su jasni kriteriji održivosti. Mislim da ima i prostora za inovacija, inovacije zato što ne možete promicati inovacije ako počnete samo sa popisom restrikcija. A e, u tržišnim uvjetima je realnost takva da većina biogoriva koje se uvoze u Europu ne ide u sektor zakoplovstva Moramo dakle stvoriti tržišne uvjete da bi se sektor zrakoplovstva kupovao ta goriva i tržišne uvjete za proizvodnju biogoriva u Europi. A imamo dosta materijala za to, primjerice biološki otpad. Imamo dosta pitanja na tu temu, ali to će evo uskoro biti postavljeni. Idemo sada na unutarnje plovne puteve. Ako pogledamo sadašnju konkurenciju u procesu, u procesu transporta na velike udaljenosti imamo željeznice, zrak i vodu. Kako e, vaš sektor stoji u toj konkurenciji i koji su ključni e, elementi razvoja koji će pomoći vašem načinu transporta? Hvala. Gospodine Eichhout, dame i gospodo. Pa ako govorimo o transportu na velike udaljenosti, to je vrsta transporta koja je naravno uključuje velike brodove sa ugljenom, građevinskim materijalom, kemikalijama. Naravno u tom smislu smo u konkurenciji sa ostalim načinima transporta i to uglavnom na onim koridorima gdje postoji dobra kvaliteta infrastrukture. Znači E, to su koridori Rajna e, ili nordijsko-baltički, dio je po Dunavu i tako dalje. A još jedan važan e, aspekt su pomorski kontejneri, to se odvija na istoj vrsti koridora. Smatramo da je konkurencija u tim dijelovima uobičajena. Ono što bismo mi željeli jest jednaki uvjeti. Ako postoje subvencije za jedan sektor transporta, željeli bismo da one postoje i za drugi sektor transporta, znači da su uvjeti jednaki. Oprostite što vas prekidam, ali gdje ste uočili da postoje subvencije u odnosu na negdje gdje ne postoje, jer to je nešto što je ovdje jako zanimljivo. Naravno, kod e, unutarnjih plovnih put, va, imate prirodnu konkurenciju, a recimo imate niski vodostaj, onda je uobičajeno da će um, subjekti u poslovanju u ovom sektoru tražiti alternativne načine prijevoza i multimodalne usluge. No postoje neke zemlje koje imaju sustave uspostavljene sustave za konkretne načine, znači za prijenos ili e, određenih kontejnera na druge načine transporta i onda se može vidjeti kako izjednačiti činjenicu da mi imamo tako lošije ili nestabilnije uvjete. Zatim imamo i takozvanu intramodalnu konkurenciju primjerice u Švedskoj gdje postoji veliki interes da se više prometa prebaci na unutarnje plovne putove zato što je voda svugdje prisutna tamo mogućnosti e, odnosno troškovi uključivanja e, pilota su toliko e, visoke, odnosno peljara su toliko visoke da je to otežava e, promet po plovnim putovima. I onda se doista pitamo trebamo li sve to ili možemo i bez toga. To su neke stvari koje moramo sagledati kako bi uvjeti bili jednaki za sve i kako bi bilo jednako jednostavno izabrati različite logističke operatere za različite vrste transporta. Znači, kada razmišljamo o unutarnjim plovnim putovima, znači sigurno da razmišljamo o transportu na velike udaljenosti, no isto tako vidimo da je došlo do smanjenja udaljenosti. I to je zato što je došlo do ulaganja. Ja govorim o organizaciji koju, koju ja predstavljam. Mi upravljamo unutarnjim plovnim putevima. Imamo dosta urbane logistike u kontinentalnom transportu gdje se dosta ulaže u ekoindustrijske vodene parkove i e, u tom smislu imamo i transport na manje udaljenosti, a također je e, lakše i prijeći na električne e, električna plovila, tražimo i mogućnosti korištelja e, ukrpljenog plina, iako smo u velikoj mjeri dalje vezani za dizel E, naravno, nastojimo smanjiti emisije što je više moguće, no e, još uvijek je veliki izazov doći do nulte stope emisija. U tom smislu trebaju nam veća istraživanja u ovom području, ne samo e, istraživanja pomorskog prometa jer nije uvijek istina da ono što je dobro za pomorski promet da je isto e, se može primijeniti na unutarnje plovne puteve. Mislim da moramo imati specijalizirana istraživanja u tom smislu. Još jedna stvar koja je bitna kod emisija, slažem se sa drugim, drugima koji su rekli da e, svakako treba nam e, više podataka o emisijama u realnom vremenu i u ispušnim plinovima, dakle, ali e, plovila mogu biti nova, mogu imati nove motore, no ne možemo očekivati sve niti od tih novih e, plovila. Stvar je u tome da i proizvodnja tih novih plonova, e, plovila zapravo e, uzrokuje emisije, pa možda treba vidjeti kako renovirati postojeća vozila i učiniti ih učinkoviti, učinkovitima. Da, rekli ste da je relativno govoreći zagađenje zraka visoko u ovom sektoru prometa, to je zbog velikog stupnja korištenja dizela. Kako smanjiti e, to? Znači koje su mogućnosti smanjenja tih troškova? Pa, postoji e, jedan raspon načina, možda je najjednostavniji e, post tretman gdje imate katalizatore i filtere za čestice na samom plovilu. To je možda i najjeftiniji način. Drugo, da se ide na druge načine pogona. Mi već sada imamo neke električne tegljače e, plovila dakle no mogući su samo na manjim rutama a bilo bi dobro ih omogućiti i na većim rutama teškoća koju vidimo e, da su suočeni svi koji se ovime bave su naravno troškovi i želi bismo da to bude neka vrsta zajedničke odgovornosti. Znači i e, da sam regulator a, i da klijenti nagrađuju inovacije. Naime, e, svi koji se bave ovom vrstom prevoza sada ulažu u nove i čiste motore, no e, na neki način se izlažu riziku i neće biti nagrađeni od strane klijenata. E, postoji velika e, konkurencija, postoji i neki koji žele e, iskoristiti vodik kao pogonsko sredstvo, no ne mogu staviti takve inovacije na tržište. Treba podržati takve inovacije. Dobro, i na kraju gospodin Verhoeven, e, zadnji, ali naravno i ne najmanje važan govornik. Ovo pitanje vama odnosi se na razvoj situacije u pomorskom e, sektoru i koje su očekivanja tehnoloških poboljšanja kako bi se smanjile emisije. Želio bih čuti i kratkoročne i dugoročne izglede da se to postigne i što je potrebno kako bi se to ostvarilo. Uh, uh, Hvala puno gospodine Eckhout. dobar dan svima. Postoji čitav niz uh, situacija kojima se moramo pozabaviti, a mjere koje se sada razvijaju za pomorski promet su one koje je načinila Međunarodna pomorska organizacija i e, glavni cilj je da se poboljša energetska učinkovitost kako za nove brodove, tako za postojeću flotu tu postoje različiti učinci i moramo sagledati kakav će to utjecat imati na budućnost. Mislim da možemo sa sigurnošću reći da emisije po tonama e, po kilometru da će se do 2050. godine smanjiti za 50%. Međutim, to je relativno. A drugo je pitanje što možemo napraviti u apsolutnom smislu gledamo i na Pariški sporazum o klimi i e, Međunarodna organizacija za pomorski promet će se baviti time u razdoblju do 2023. godine. Slično kao i u drugim sektorima činjenica jest da ćemo mi još neko vrijeme ovisiti o fosilnim gorivima. Nemamo alternativno gorivo koje bi bilo spremno da ga se masivno koristi mnoge eksperimente od ukapljenog plina, metanola, vodika i tako dalje. Međutim, sve to se ne može sada još primjenjivati u svjetskim razmjerima. Perspektiva koja je pred nama je nekih 25 do 30 godina gdje ćemo u određenoj mjeri ovisiti o fosilnim gorevajima moramo sve učiniti kako bi naša industrija mogla udovoljiti zahtjevima iz Pariškog sporazuma, a 2018. godine u kontekstu UMO-a ćemo e, to ispitati. Imamo različite mjere za postojeće plovila i moramo vidjeti što više još možemo napraviti i što možemo napraviti s mehanizmima koji će nam biti potrebni u prelaznom razdoblju. A isto tako moramo promicati e, istraživanje i razvoj kako bi se promicala alternativna goriva. To je dakle ono što mislimo da će se događati u sljedećih nekoliko godina, naročito 2018. godine u kontekstu strategije imo I posljednje pitanje s moje strane što eh, je potrebno da vam eh, političari daju u okviru tih eh, rasprava. Mi znamo o čemu vi raspravljate u IMO-u, međutim što se tiče političkih okvira, što je potrebno činiti kako bi se vaše diskusije pokrenule? Potrebne su dvije stvari u europskim razmjerima. S jedne strane trebate sudjelovati u tim raspravama. 171 država članica međunarodne mm, pomorske organizacije, e, kao, a tu su i evropske zemlje. Potrebno je dakle da se tamo u tom formu obratimo i našim partnerima iz drugih dijelova svijeta. Neki e, su vrlo manje skloni primjenjivanjima tih novih mjera. A drugo što bi bilo dobro jest potpora za istraživanje, razvoj novih tehnologija, novih goriva. Imamo u okviru programa mm, TEN e, i e, drugih e, pomorskih inicijativa na europskoj razini neke dakle inicijative postoje, treba ih više promicati i treba ih više uklopiti u strategiju koju predlaže Europska komisija. Dakle, potpora, inovaciji, istraživanju, razvoju, ali istovremeno i diplomatski i politički rad u okviru IMO-a. Imamo dakle sad mogućnost da se to napravi 2018. godine. To trebamo napraviti na najambiciozniji mogući način kako bismo u kasnijoj fazi mogli zaista to uklopiti u mjere koje će zaživjeti na svjetskoj razini. Hvala lijepa. Ovo je bio samo pokušaj da ukratko sagledamo situaciju u svim načinima prijevoza i e, naravno nemoguće je sve to tako kratko sažeti. Sada ću dati ponovno riječ predsjedavajući, koja će, naši predsjednici odbora, koja će govoriti, dakle, voditi ostatak sastanka. Hvala. Ja ću prepustiti sad riječ koordinatorima koji će e, postaviti pitanje stručnjacima. Najprije gospodin Wim van de Kamp. Hvala lijepa, predsjedavajuća. Ja e, bih e, ću rado govoriti nizozemski. Ovdje su mnogi moji suradnjaci, sunarodnjaci, a i mnogi e, su ovdje flamanci koji tako možemo vježbati nizozemski. Prije svega, molim te mi da ispričate kolegu Massimiliano Salinija koji je pod hitno morao ići u Rim, a on je izvjestelj u Sjeni za izvješće koje piše Buzz Eichhout. i e, ja ću ga morati izvijestiti o, ovom e, razgovoru. Prije svega e, mi dopustite da vam u par riječi objasnim koje je stajalište Europske pučke stranke. Europska pučka stranka želi da se intermodalni koncept zadrži. EPP ne želi kazniti cestovni sektor, želi ga poboljšati. Dakle, tu je naše stajalište drugačije, imamo drugčiji pristup. Drugi e, klubovi žele to učiniti, a mi jednostavno želimo poboljšati cestovni sektor. U okviru Europske pučke stranke ja radim na operaciji prebacivanja određenog dijela cestovnog prometa u intermodalni promet. Kad govorimo o održivosti, valja spomenuti i brojke, a podatke imamo iz prosinca 2015. godine, a Europska pučka stranka smatra da ti e, podaci trebaju biti temelj naše suradnje. I imamo određenu dozu optimizma prilikom želje da se ostvare ciljevi, ali istovremeno i doza realizma e, vezano za potrošače i proizvođače. Mislimo da se ta dva aspekta mogu mogu pomiriti. Ne smijemo ući u e, klopku vijeća. Niti mi, niti niti izvjestitelj. Dakle, ne smijemo upasti u klopku vijeća jer će tada previše nacionalnih interesa e, biti e, prisutni, a ovo je vrlo važan trenutak. Pitanje bih uputio gospodinu Šutu, predstavniku Švicarske. E, zašto postoje 510 milijardi troškova vanjskih troškova? Komisija već desetljećima ispituje te aspekte. Kako se došlo do te e, šifre, do te cifre? E, ja sam već dugo u kontaktu sa komisijom i htio bih znati zapravo s vaše strane kako ste vi došli do tih podataka. Zatim gospodin Žonar, jedno pitanje za vas. E, što se tiče automobilske industrije izrađuju se novi kriteriji, primjerice u Mercedesu, Davu i drugdje, koje se rade za SAD. A zašto se ne mogu napraviti te iste stvari za Europu? Zatim pitanje za predstavnika Airbusa. Mi smo naime nedavno bili u Airbusu. I bilo je to zanimljiva posjeta. Govorite o emisijskim ciljevima za 2050. godinu, emisijskim ciljevima za zrakoplovstvo. Doći će do povećanja sa 3 na 700% u odnosu na brojke iz 2005. godine. To vjerojatno ovisi i općenito o rastu zrakoplovne industrije. Tu također moramo biti i realni i optimisti. Prelazim sada na unutarnje plovne puteve. Imamo e, puno plovila sa starim motorima koji imaju 30 godina i koji sada već prilično zastarjeli. Kada bi se tržište e, e, raspalo, a podsjećam vas da je 2009. godine u tom sektoru tržište bilo vrlo slabo. Što treba napraviti? Promijeniti sve motore. Imam pitanje i za Patrika Verhuvena za, e, donesena je odluka za 2025. godinu za emisijske kvote, a ono će se početi primjenjivati već 2023. godine. To nam je rekla Međunarodna organizacija za pomorski promet. A nije li ipak slučaj da to kinezi pomalo bojkotiraju? Hvala. Hvala, ovo su vrlo dobra e, pitanja. A sada dajem riječ gospodinu Ertugu. S obzirom na stručna mišljenja, mislim da ovdje često govorimo o istim temama. U međuvremenu je situacija takva da različiti dionici ili predstavnici različitih načina prometa izlažu svoja mišljenja i zna se pritom da Europska komisija ne apelira uludo da napravimo jedan opći pregled kako bismo znali koji način prometa e, je povezan e, sa različitim opterećenjima financijske prirode jer i ovdje imamo sada situaciju da svako govori o svom e, dijelu, o svom segmentu i e, zna, svako zna što plaća i koje su troškovi koje podmiruje, ali isto tako još i bolje zna e, koji sektori plaćaju nešto manje. Mislim da Europska komisija me još nije uspjela e, nekako uvjeriti da nije potrebno napraviti jedan opći pregled. Situacija i stvarnost sigurno nije tako banalna, no činjenica je da pojedini načini prometa rade takve preglede, no e, način i metodologija na koji to rade ne omogućuje usporedbe. Stoga smatram da je potrebno napraviti jednu reviziju od strane Europske komisije kako bi se omogućila rasprava jer se bojim da će inače e, ta rasprava biti ista kao i prije deset godina. Razgovara se o istim stvarima i tako dalje i na kraju se donese jedan kompromis, a bilo bi šteta da u deset godina apsolutno ništa ne postignemo. Stoga ja još jednom apeliram da krenemo od tabule raze i da omogućimo usporedbu različitih načina prometa. Osim toga, trebamo vidjeti ko je koliko opterećen, znači koji segment je koliko opterećen u nacionalnim kontekstima. Primjerice u Njemačkoj imamo zrakoplo, zrakoplovni promet u, u većoj mjeri kako i ne postoji u nekim e, zemljama ili e, cestovni promet je intenzivniji u nekim državama, a postoji različite infrastrukturna davanja, primjerice pitanje e, cestarina za kamione u Njemačkoj opet pokazuje da svako nekako radi e, za sebe, a ne posvećuje se dovoljno pozornosti tome da se napravi jedna zajednička mreža. Mi situaciju poznajemo već dovoljno dugo i ja, moj apel na komisiju jest da e, idemo dalje jer bojim se da ćemo u protivnom i za deset godina razgovarati o istim temama. Hvala lijepo. Dat ću sada riječ eh, našoj koordinatorice Kilajnen koja će govoriti u ime kluba zastupnika GUE. Hvala lijepa. Imam dva pitanja. Prvo se pitanje odnosi na potrošače i građane. Tu imamo zapravo puno važnih pitanja. Proizvodnja emisija, klimatske promjene, energetska učinkovitost, kružno gospodarstvo, oporezivanje, sustav plaćanja, e, pritisci, nove tehnologije, promicanje novih tehnologija. i na koji način bismo mogli naše građane, odnosno potrošače, uključiti u te promjene. Osobno mislim da ljudi imaju neki osobne izbore koje rade, a to je od vrlo velike važnosti u ovoj tematici. Jasno je da ako nemate novaca, da je jako teško da reformirate ili nešto razvijate ili pak zabranjujete ili ograničavate klimatske promjene. Na koji način bismo zajedno e, mogli načiniti e, učinkovite analize troškova kako bismo mi, dakle, kao političari ili pak vi iz sektora mogli imati smjernice kako bismo načinili pametne odluke, a istovremeno smanjili štetne emisije. Istovremeno morali bismo spriječiti situaciju u kojoj bi te sektori bili u potpuno neodrživi. Hvala lijepa. A sada riječ ima gospodin Luki. Hvala lijepa. Da, e, mislim da e, su mnogi naivno pristupili pristupili ovim raspravama o emisijama u budućnosti. Postoji jedna konstantna vezana za prometni sektor. Ja se jako zanimam za sektor prometna, a, kolektivni prijevoz, dakle javni prijevoz je važan. Prema ispitivanjima u Ujedinjenoj kraljevini 80% vremena koje ljudi provedu u autobusima e, koliko zapravo moramo pogledati koliko ljudi se vozi određenim prometnim sredstvom. A čuli smo dakle da ima 19 ljudi koji bi se trebali voziti autobusom da bi to imalo nekog smisla nije moguće očekivati da će 24 sata dnevno autobusi biti u potpunosti puni. Možda je to moguće u velikim gradovima, drugdje nije moguće. Vrlo često je se malen broj ljudi vozi autobusima, a isto tako ne možemo to izračunati niti za osobna vozila. Pogledajmo kada kakva je situacija s kamionima. U glavnim gradovima poput Pariza vidimo kakva je kvaliteta zraka. A posljedica toga su jako značajne. Mislim, da ono što se ovdje događa je sljedeće. Europska unija eh, ima zakone E, koji su rezultirali time da, se, da je Švedska preplavljena kamionima koji imaju puno starih e, motora, a ti motori, e, odnosno kamioni, dolaze iz istočnih zemalja. Ali moram vam također naglasiti i činjenicu da su vozači kamiona grozno plaćeni kao da su roblje. A oni dolaze e, kod nas, a istovremeno benzin uzimaju u zemljama gdje je i Oni dakle dolaze u Švedsku, zagađuju okoliše, sa e, tim starim tehnologijama. Sve to u Europskoj uniji. Zašto mi to odobravamo? Jer se radi o kabotaži i zakonodavstvu o kabotaži. Prelazim sada na osobne automobile. Električna vozila e, su e, nešto što još nije razvijeno. Proizvode se baterije iz litija koje sadrže puno toksičnih elemenata koji su tu i prisutni su dok se dok se eh, eh, izrađuju te baterije. Moramo se posabaviti pitanjem goriva morali bismo nešto učiniti kako bismo imali pravila kojim bi se jednostavno određene e, prakse e, tu e, zabranile. Hvala. Sada su svi koordinatori već imali riječ, pa ću dati riječ različitim članovima odbora. Nemamo previše vremena, pa molim kolege da u jednu minutu postave konkretna pitanja. Najprije gospođa Lukačenka na jednu minutu. Hvala. Ovo je doista zanimljiva tema, tako da jedna minuta doista nije dovoljno na naša rasprava. Pokazuje koliko je ova rasprava teška i koliko je teško razgovarati o konkurentnosti i smanjenju emisija. Naše želje, odluke, sporazumi i planovi ispred su naših mogućnosti i također onoga što je prihvatljivo u društvima nekih zemalja. No, govorit ću o konkretnim eh, pitanjima. Govorimo o električnim vozilima i mislim da je to pravi put. No, s druge strane, Europska unija nema dovoljno infrastrukture za to. Možete prijeći stotinu kilometara bez punjenja akumulatora. Dakle, u takvom vozilu ne možete ići na autocestu. No kada je riječ o teškim teretnim vozilima koja ulaze u neke zemlje, kao što je rekao prethodni govornik, i tu moram reći da ne govorimo dovoljno o teškim teretnim vozilima, ta vozila ulaze u zemlje, ali njihovi motori ne zadovoljavaju standarde Europske unije, naročito ako je riječ o vozilima iz trećih zemalja. I također imamo razliku u kvaliteti goriva između recimo Europske unije i Ukrajine. Je li itko to istražio? Je li itko istražio je li to gorivo dopušteno na našem jedinstvenom tržištu? I sljedeće pitanje je zajednički e, javni prijevoz i to je dobra e, tema za e, gradove, ali ne toliko jednostavno za ruralna područja. Gospodin Kramer ima riječ. Ja zastupam ovdje gospodina Varlunda koji je bolestan, e, pa zato imam e, vrijeme govorenja kao koordinator. Znači, svi su za internaliziranje vanjskih troškova, svi su za mobilnost, no načelno se tehnički ništa ne mijenja. Naš cilj je osigurati mobilnost, a istovremeno zaštititi klimu. I to jedno i drugo je moguće, ali ne ako stvari ostanu kakve su sada. Počet ću sada sa cestovnim prijevozom. E, gradonačelnica Münchena je rekla, e, auto ubija e, naše gradove. <clears throat> Svi automobili trebaju biti električni. Mi ćemo E, ako pređemo na takve, e, takav način e, i dalje ćemo imati automobilske nesreće i slično. To ne može biti cilj. Mi moramo promijeniti mobilnost u cijelosti. Ako razmislimo da 90% svih koji voze automobile su kraći od 6 km, znači sve vožnje su kraće od 6 km i auto stoji 23 sata, pa to onda nije izvedivo. Ponašanje se mora promijeniti i to mora biti naš cilj. Naravno, trebamo sve načine prevoza, govorim sada o zrakopnom prevozu. Naravno da nije dobro ako su autobusi prazni no stvar je u tome da većina stanovništva, 84%, živi u gradovima. E, za razliku od željeznice koja sve mora platiti, e, autobusi ne plaćaju određene e, poreze, niti porez na, zrakoplovna industrija ne plaća porez na kerozin od Štutkata do Frankfurta e, postoji e, zrakoplovna veza. To je totalna glupost jer postoji vlak koji to savlada u nekoliko sati, ali je zrakoplovna karta jeftinija naprosto. Sada ću riječ dati gospodinu Demesmeku. Izvolite. Hvala. I ja ću govoriti nizozemski. I imam nekoliko pitanja za gospodina Ženara. Obnova voznog parka poreznim poticajima i olakšicama, to je nešto što se čini recimo u mojoj zemlji i belgijske vlasti također daju porezne olakšice za to, iako je Belgija zemlja koja ima najveću koncentraciju automobila starih manje od dvije godine. Ako pogledate oko sebe, možda ćete reći da mnogi ne žele imati vozilo na leasing ili službeno vozilo. svi. Dakle, imamo vlastito vozilo uz e, vrlo visoke popratne troškove. Drugo pitanje. Izvan Europske unije daju se poticaji za alternativne izvore energije. Izvan Europske unije brže raste tržište za automobile sa manjim emisijama. S druge strane, Europa daje poticaje za razvoj motora na izgaranje. Mi ulažemo više od drugih sektora za razvoj cestovnog prijevoza 44,7% izvojenih sredstava. Dakle, hoćemo li ulagati više u E, zašto mi ulažemo manje u e, alternative energije u odnosu na ostatak svijeta i zašto? Hvala riječima gospodin Majsna. Molim vas, govorite kratko jer zaista e, želimo dati stručnjacima vremena za odgovor. Već sam mislila da ćete mi reći da čekam dok se ne odgovore na ova pitanja. Da, u brojnim e, sektorima mnogo toga je već pokrenuto kako bi se emisije smanjile. Za mene je ključna točka infrastruktura za alternativnu energiju. Prije nekoliko godina donijeli smo odgovarajuće zakone, ja sam to pratila i e, mi kao parlament imamo, želimo mnogo ambicioznije brojke e, nego ovo na što su države članice pristale. Već e, smo rekli, to se može omogućiti samo ako imamo e, dovoljno utičnica i to ne samo na glavnim nekim mjestima, nego i kod trgovina i tako dalje i tako dalje. Ako to ne postoji, onda ne možemo nažalost ništa učiniti. Jedno je pitanje vezano uz takozvani model shift. E, prvo, model shift ne zna, premalo se govori o prenazu sa ceste na željeznicu ili na unutarnje plovne putove, no e, što, zašto, da li postoji premalo e, tih poveznica ili ljudi misle da se stvari ne mogu transportirati unutarnjim plovnim putovima. Drugo pitanje je predstavniku Švicarske. U Švicarskoj možda to funkcionira, ali u Njemačkoj primjerice se premalo tehnologije koristi e, kako bi se e, određeni tereti koji se transportiraju cestom prebacili na željeznicu. E, postoje mogućnosti, ali premalo se koriste jer djelomično zahtijevaju određeno prestrukturiranje. još jedno pitanje što se tiče ovih unutarnjih plovnih puteva. E, rekli ste da e, da hidrogen, to je vodik nije dozvoljen na ovim tegačima, zar je to točno teglenicama, ne znam, nisam, nemam podatke o tome, a osim toga imate li popis luka koji primjerice nemaju infrastrukturu za rješavanje otpadnih voda? Ja sam neravno čula e, da postoje ljudi koji su recimo na krstaricama i da e, budući da nemaju eh, određenu infrastrukturu u lukama, da naprosto otpadne vode bacaju u more, što je naravno strašno. Morat ću stvarno biti jako stroga. Postavljam jako puno pitanja, ali eh, želim čuti što kažu stručnjaci. Trudit ću se biti brza. Znamo svi da se poduzimaju određena nastojanja. E, činjenica je da e, su nam potrebni podaci. Ja sam jako dobro slušala sve i mislim da bi bilo dobro da bi se smanjio e, tranzitni promet kamiona na 650 tisuća dosta kamiona ide preko Brennera, mene zanima preko prijevoja Brenner, dakle što se čini kako bi se to umanjilo. Europska unija investira mnogo novaca u to, no eh, svejedno imamo dosta problema da taj promet prebacimo na tračnice. Eh, možda bismo trebali promet e, robe učiniti lukrativnije. Koje mjere možemo poduzeti kako bi taj trend prebacivanja na željeznicu bio veći? Ah, hvala. Ja neću razočarati kolegu Van den Kampa, pa ću nastaviti govoriti na nizozemskom. Hvala lijepa hvala našim stručnjacima. Ako sagledamo strategiju komisije za financiranje ulaganja, ključna uloga u tome predviđa se upravo za EFSI, odnosno Junckerov fond za strateška ulaganja. Koja ste do sada iskustva imali sa korištenjem tog fonda za infrastrukturu? I zanima me Jeste li čuli za neke konkretne slučajeve u kojima je povučeno određeno određeni udio financijskih sredstava i treba li tome pridonijeti Europska unija. Kada je riječ o strategiji, nedostaje li nešto u njoj? kako da treba ulagati u smanjenje emisija. A što još osim toga? Hvala lijepa. Sada gospodin Koš. Hvala. Ja imam pitanje za gospodina Zutera kao i kolega Van Kampi. Kamp. Ja se čudim za ovih 500 e, milijardi godišnje ekstremnih troškova. Mene zanima odnos troškova i koristi. Sigurno da imate i određene izračunate, e, izračunane koristi od tog prometa za e, nacionalno gospodarstvo. Hvala gospodine Rike. Imam e, pitanje za gospodina Žonara, ali mogao bi ga uputiti i drugima. Svi ste govorili o energetskim potrebama, a sada istraživanja o poboljšanju govore o termičkim motorima e, koji se odnose na benzinske motore, različite vrste biogoriva, kako tekućih, tako i plinovitih. E, zatim za čitav niz modela s vodikom i tako dalje i tako bliže. Ne čini li vam se da sve ove razno razne metode E, tranzicije, blage tranzicije zapravo ne upućuje na činjenicu da nismo uspjeli naći dobro rješenje i e, tako to nećemo postići tranziciju na dobar način u budućnosti. Nismo na pravom tragu, ali dobro je ipak da smo se uspjeli riješiti ugljena. Hvala lijepa. Sada se usmjeravam ka našim stručnjacima. To je dugo pitanje, 500 milijardi vezano za vanjske troškove, za pitanje e, korisnika ima jako, jako puno pitanja, ali, dragi naši stručnjaci, imate po dvije minute za odgovor na ta pitanja. Po, e, svatko po dvije minute. Preflažili ste se, da, iako je već prilično kasno, znači ipak pratite što govorim. Počet ću sa stručnicima koji sjede meni s desna. Hvala, gospođo predsjednice. Želim kao prvo odgovoriti na pitanje gospodina Van o razlici između SAD-a i Europe. Prekinut ću vas. Počinjemo sa stručnjacima koji sjedi mene s desna. Izvolite. Yeah, no, sorry, just didn't. Um, Hvala. Nisam e, shvatio da je pitanje upućeno baš meni. Ono što često čujem je pitanje u vezi sa učinkovitošću i to sam pokušao prikazati u svojoj prezentaciji. Kada govorimo o mogućim rješenjima, tu idemo u različitim pravcima. Naravno da je bitna učinkovitost, ali su bitna i ulaganja u nova goreva i u tehnologije. I tu je izazov vrlo velik, kao što smo vidjeli. Ogroman je udio emisija stakleničkih plinova zapravo zahtjeva velike napore, ali i promjenu mentaliteta. Kada govorimo o različitim prijelazima, to zahtjeva i temeljne promjene u društvu. Isto tako kao kada je riječ o izvješću koje smo čuli o različitim međuovisnostima između sektora, kada govorimo o sektoru prijevoza. Tu treba spomenuti i korištenje zemljišta, industriju, poljoprivredu, turizam. Sve to pridonosi emisijama iz prometa, a ponekad mjere u tim sektorima poboljšavaju situaciju i u prometu. Dakle, htio sam naglasiti među ovisnosti između različitih sektora, a i potrebu za promjenom mentaliteta. Veza između potražnje za prijevozom i stakleničkih plinova je očita. No pitanje je koliko nam je potražnje doista potrebno i također kojim načinima prijevoza raspolažemo koji doista su i ključni za naše gospodarstvo, a koji načini prijevoza nisu toliko nužni. Recimo u gradovima postoje očiti primjeri takvih načina prijevoza. Hvala. Hvala, vaš susjed ima riječ, izvolite. Bilo je tu različitih pitanja upućenih upravo meni. Jedno je pitanje vezano uz metodiku. Neću sada držati metodološko e, predavanje. Imamo već 20-30 godina tradiciju izračuna eksternih troškova. E, koristimo Impact Pathway Approach. E, postoje takve studije koje se aktualiziraju. Naravno, postoje tematska područja gdje možda istraživanja zaostaju kao što je utjecaj na ekosustave. Ono što želim reći, a rečeno je već više puta, potrebne su naravno nove brojke, utemeljene brojke, e, troškovi financiranja. Mi često provodimo ovakve studije, to je dobro i e, kada imamo te brojke na raspolaganju, promijenit će se dosta toga u raspravi o tim temama jer ako pogledamo i troškove i prihode e, vidjet ćemo da niti jedan nositelj prometa ne plaća svoje pune troškove. E, naravno, e, za nacionalno gospodarstvo korist od prometa je ogromna, ali vrlo je teško to napraviti, jednu analizu troškova i koristi jedan prema jedan. U svakom slučaju E, bitno je osigurati da država ne snosi sve te eksterne troškove. DigiMove planira jednu novu studiju gdje će biti obuhvaćeni brojni troškovi infrastrukture e, i e, internalizacije i tako dalje i mislim da će to biti vrlo dragocjeno kao osnova danjih razmatranja. Što se tiče mjera, u, e, u prometu e, robom u Švicarskoj. Možda kolega iz e, Žeznice može nešto reći. Žanarima riječ. Hvala. Vraćamo se na pitanje gospodina Van de Kampa, usporedba SAD-a sa Europom. Želim se vratiti na vaš zahtjev da usporedimo realizam i optimizam. Realna činjenica jest da su tržišta u SAD-u i u Europi vrlo različita. Postoje različiti pravni okviri za kamione u Europi u odnosu na SAD. U SAD-u su kamioni drugačiji i također postoje razlika i u cestovnoj infrastrukturi između SAD i Europe. Dakle, također ima razlika i u obimu tereta i u zahtjevima u vezi sa opterećenjem. Ako pogledamo potrošnju goriva po toni po kilometru, europski kamioni ispuštaju 60% manje CO2 od američkih kamiona danas, čak i kada ne bismo imali standarde za kamione u Europi. Ako sagledamo ono što su činili proizvođači kamiona u posljednjih pet godina, vidjeli bismo da oni ostvaruju 8% smanjenje potrošnje goriva, što znači da je u konačnici zapravo potrošnja goriva trošak klijenta. Dakle, jedna trećina i možda će kolega s desne strane to bolje objasniti. Dakle, jedna trećina troškova prijevoza odnosi se na potrošnju goriva. Dakle, tu postoji jedan komercijalni okidač da se proizvedu učinkoviti kamioni kada je riječ o potrošnji goriva, jer to naši kupci traže. Zatim ulaganja u drugšije vrste pogona, to je pitanje gospodina Demesmakera. Dakle, ako pogledamo obrase, mislim da nije toliko, e, e, odnosno patente, nije bilo e, bitno toliko sagledati patente u regijama, nego tko ima patente i tko se prijavio za patente i vidjet ćemo da europljani imaju mnogo patenata u čitavom svijetu. I kada je riječ e, o ulaganju u alternativne pogone, ako na globalnoj razini pogledamo elektrificirana vozila, Kina je vodeće tržište najveće, Europa je broj dva, a e, SAD su na trećem mjestu. Evo, samo da znate. gospodin Ment, izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Dame i gospodo, Nastojat ću što bolje odgovoriti na brojna pitanja i možda ću na njih djelomično odgovoriti i napismeno. Na početku, prijedlog glede usporedivosti i transparentnosti je došao. Um, ispravnost uh, vozila nema što kriti, ali ne smijemo uspoređivati kruške i jabuke. Dakle, vratit ćemo se na razmatranje ukupnog cestovnog promjena, dakle, prometa i uh, prijevoznika i privatnih vozača. Dakle, trebamo usporediti profesionalne usluge u cestovnom e, prometu sa drugim e, načinima prijevoza i kada govorimo o tim drugim načinima prijevoza, mislimo na profesionalne usluge. Možemo izgraditi ceste do unutarnjih plovnih puteva i trebamo na najbolji mogući način iskoristiti svaki prijevozni način. U Švedskoj u ovom primjeru koje ste naveli mogu se jedino složiti ako autobuse ne mogu voziti sa dobiti, onda bih se iznenadio kada bi poduzeće ostvarivalo takav poslovni model. Treba iskoristiti onaj prijevozni način koji je najsvrsishodniji, no složit ću se da trebamo bolju kombinaciju načina prijevoza. Mi zastupamo 70% eh, udjela u prometu, profesionalni transport raste i trebamo vidjeti kako možemo imati pametne zakone. Kada je riječ o daljnim e, komentarima zastupnika, Gospodine Kramer, mi ste e, potvrdili prijedlog koji smo dali na početku, odnosno da trebamo razmisliti i u našem sektoru o promjeni mentaliteta, a to je sektor koji ja ovdje predstavljam. I na kraju ruke su nam vezane različitim nacionalnim strategijama, a naše usluge su prekogranične. Mi ne stajemo na granicama gradova. I u Rotterdamu zabrana autobusa na dizel ili e, čak plina kao alternativnog goriva do 2020. Imamo i direktivu o alternativnim gorivima, kao što je rekla gospođa Meissner, sa ciljevima do 2025. godine. Dakle, ako je tako, to jednostavno nešto ne valja. Dakle, trebaju nam nove tehnologije, treba nam izvedivost. I na kraju, ako uzmemo dva vozila, gospođo Dali, treba vidjeti koje poslove oni obavljaju i zbog toga treba razmotriti i različitu tehnologiju za primjenu tim vozilima i e, druge, e, druga goriva. Hvala, riječima, gospodine. Dakle, emisije u životnom ciklusu, započet ću od toga, to je pitanje koje je postavljeno više navrata. Dakle, imamo emisije za vlakove, za električna vozila, čak i za javni prijevoz i za privatni prijevoz i to sve pokazuje da su željeznice najučinkovitije kada je riječ o klimatskim promjenama. Za električna vozila zapravo je riječ o e, životnom ciklusu akumulatora, a za e, vozila na gorivo to je fosilno gorivo. Naravno, postoje individualni slučajevi i to ovisi od niza čimbenika, ali ja govorim o prosjecima i tu je stvar vrlo jasna. Nastavit ću s pitanjem o promicanju intermodalnog teretnog prometa. Da, potrebna su ulaganja za poticanje takvog načina prijevoza, odnosno za pomicanje sa cestovnog na željeznički prijevoz i za to su potrebna ulaganja kako bi se olakšalo i poboljšalo prijevoz tereta. I naravno, važno je stvoriti i ponutu kako bi se to ostvarilo. Kako možemo privući ljude u željeznice u vlakove. Naravno, to se ostvaruje poticajima što je najlakše. To znači da mi to u Švicarskoj e, ostvarujemo cijenama i naknadama što e, znači i troškovnu učinkovitost e, prebacivanja prometa na željeznice. Pitanje ulaganja. Ja bih tu spomenuo rješenje koje imamo u Švicarskoj. Mi imamo javno prihvaćen način financiranja infrastrukture. Od prije godinu dana imamo fond za željezničku infrastrukturu koji pokriva sve troškove obnove, održavanja rada i širenja željezničkog sustava, željezničke mreže i to se financira iz različitih izvora. Ove godine je uspostavljen takav fond i za ceste. Uz pomoć takvih instrumenata možemo imati jedno polazište i ulaganja određeni iznos, početni iznos i zahvaljujući tome imate i konkretnu dosljednu strategiju ulaganja u željezničku, odnosno cestovnu infrastrukturu. Hvala lijepa. Sada gospodine Novačić. Ja sam i približio dva ili tri pitanja. Prvo, ambicija zrakoplovstva. Naravno da e, promet i porast prometa donosi brojne izazove i trebamo imati globalni cilj za smanjenje emisija za 50% do 2050. godine i to ćemo ostvariti u dve faze. Kao što sam spomenuo, dakle, to podrazumijeva i niz koraka. U Europi moramo ostvariti jedinstveno nebo, i također, kao što sam spomenuo, važno je promicati inovacije. Kao što sam rekao, u Europi imamo sjajan projekt, a to je projekt čistog neba. I to je javno-privatno partnerstvo. Riječ je o programu koji raspolaže sa 4 milijarde eura za 10 godina i dvije trećine toga financira industrija. To je važno, no ako to usporedimo sa drugim eh, područjima. Dakle, mi u Airbusu ulažemo u razvoj 3 milijarde eura godišnje. Dakle, vidite koji su razmjere tih izazova i važno je da političari osiguraju i čak eh, promaknu ulaganja u ovaj važni program istraživanja. Zabilježio sam također i pitanje koje se odnosilo na usporedbu željeznica i zrakoplovstva. Prije 20 godina dogodilo se nešto doista važno, a to je bila e, podjela jedinstvenog e, tržišta zrakoplovstva i to je promijenilo zrakoplovnu industriju i dovelo do snažne konkurencije. Jučer na večer kada sam pripremao svoju prezentaciju, prisjetio sam se jednog poznatog slučaja jedne nevladine organizacije za zaštitu okoliša koja je razmatrala e, prijevoz između Madrida i Barcelone. Ako pogledamo e, željeznic i željeznički promet između Madrida i Barcelone imate jednog jedinstvenog operatera jer e, tržište željeznice još nije otvoreno za domaći putnički promet. No ako pogledamo ponuđače e, za zrakoplovne prijevoz imamo pet kompanija, tri španjolske, jedna portugalska i jedna norveška koje imaju različite poslovne modele, to su low cost e, zrakoplovi, e, turistički zrakoplovi i tako dalje. Dakle, u situaciji monopola imate visoku cijenu, a u situaciji konkurencije imate naravno niže cijene. Evo, to bi bilo to. Puno vam hvala. Eto. Evo, izvolite. Da se vratimo sada na pitanje Vin van Kampa. Zapravo, kako e, govorimo o vrlo starim brodovima, vi na starom brodu možete imati novi motor, ali sa novim, e, sa starim, e, čak i sa starim motorom ne znači da on emitira više nego novi motor. To zvuči paradoksalno, no mjerenja u realnom vremenu su to pokazala i mi ulažemo određena nastojanja e, da vidimo e, i realna mjerenja nisu uvijek ista e, kao rezultati koje bismo očekivali na akademskoj razini. Mi podržavamo operatere teklenica u putem fonda za transport u unutarnjim plovnim putovima jer bi tako osigurali određeni novac Europske investicijske banke. Imamo dakle razgovore o tome sa Europskom komisijom i Europskom investicijskom bankom i vaša podrška bi bila e, dragocjena jer operateri teglenica e, žele ići u tom smjeru. Što se tiče pitanja gospođe Meissner oko modal shifta, znači prijelaza na drugi e, način prijevoza, trenutačno imamo tržište e, rasutih tereta, e, kontejnerskih tereta i tako dalje sa različitim operaterima. Teškoća je probiti se na nova tržišta, na kontinentalna tržišta i to već počinje sa edukacijom. Ako slijedite edukaciju iz E, logistike dosta malo ćete dobiti informacija o unutarnjim plovnim putevima. Znači vi praktički ulazite u taj sektor, a ne znate dovoljno e, kako koristiti taj, tu vrstu transporta i mi želimo da se to uključi u programe edukacije u logistici i naravno i u druge edukacije na radnom mjestu. Ono što je nama jako važno je direktiva o riziku rizicima vezana uz unutarnje plovne putove koja je izrađena iz sigurnosnih razloga, a vezana je uz različite uvjete na plovnom putu, znači gdje je sada pošiljka, koji je procijenjeno vrijeme dolaska pošiljke i to je nešto što na prekograničnoj razini želimo osigurati logističkim E, operaterima kako bi lakše koristili unutarnje plovne plutove, ali i kako bi popunili te brodove. Jer želimo imati pune brodove jer je to e, i ekonomski održivije, a i naravno iz motrišta zaštite klime je to e, mnogo značajnije i povoljnije potrebno nam je i osigurati tu međupovezanost, što to ne funkcionira sa efsi E, počet ću sa pitanjem gospodina Van der Kampfa oko tvrdoglavog Europskog parlamenta što se tiče ETS-a. Mi e, se dijelimo ambiciju da e, cestovna strategija mora biti ambicioznija, da mora ići dalje, no pitanje je kako to postići. Ja znam kako IMO funkcionira i teško je izbjeći polarizaciju ove rasprave, a ta rasprava je jako važna. To je dijelom rasprava između razvijenih zemalja i zemalja u razvoju. Bitno je da ne napravimo krive poteze, jer e, da e, mislim da u odnosu na ono što je već dogovoreno u okviru IMO-a ne smijemo ići izvan toga. E, što se tiče pitanja gospođe Meissner, mislim zapravo da je imala dva pitanja, jer pitanje modalnog prijelaza je nešto što se odnosi i na pomorski sektor. Tu imamo jednu važnu stvar, a to je dovršiti e, unutarnje, odnosno zajedničko tržište, jer mi smo praktički jedino tržište koje nema unutarnje tržište kada govorimo o formalnostima izvješćivanja i sl. I u tom smislu zakonodavstvo oko standardizacije tog izvješćivanja bi bilo jako značajno za nas ja nemam popis e, luka koje imaju e, mogućnost, odnosno infrastrukturu za zbrinjavanje otpadnih voda, ali svakako se po tom pitanju može nešto učiniti i trebamo revidirati i direktivu o e, infrastrukturi za prihvat otpada u lukama. Imamo naravno i problem vode za pranje skrabera koju koristimo uglavnom za emisije u kontekstu emisija su sumpora. E, to je u kontekstu Europske direktive o sumporu i Europske direktive o okviru za e, zakonodavnom okviru za vode to bi mogao u budućnosti biti problem, e, a naravno potrebna je određena pravna sigurnost. Ako tvrtke ulažu u tu opremu, moraju onda znati da ju mogu i koristiti u lukama primjerice. Hvala. Zaključno će izvjestitelju dati priliku da kaže nekoliko riječi, onda ću ja zaključiti sastanak. Evo samo kratko, e, ono što sam želio reći da e, je naše izvješće još uvijek otvoreno u odnosu na neka e, pitanja koja se dotiču više sektora. Ako govorimo o promjeni ponašanja i slično, to, to su sve ta pitanja koja se odnose na više sektora, a naravno struktura izvješća će biti takva da će se pozabaviti svim danas spomenutim spomenutim pitanjima i svim e, modelima razvoja. Jedna stvar koja će predstavljati izazov, a vezana je uz riječi e, gospodina Van den Kampfa moramo pronaći ravnotežu. Jer ako imamo izazove pred sobom, imamo i hitnost u rješavanju tih pitanja, a s druge strane potrebu da stvari rješavamo korak po korak, onda je to jedna određena neusklađenost. Jedna stvar koju želim reći gospodinu Van den Kampu, ja ne bi to nazvao optimizmom, već realizmom, realnošću, jer ciljevi e, Pariza su također vrlo realni, jer govorimo o izbjegavanju klimatskih promjena. Ovo je zapravo e, realizam u odnosu na realizam, tako reći. Morat ćemo naći ravnotežu između toga. E, u prvom tjednu travnja morat ćemo izraditi nacrt, ali to je samo početak cijelog procesa kojem se ja izuzetno radujem. Hvala lijepa hvala svim našim stručnjacima. Mislim da možemo zapljeskati jer su bili baš onakvi kako smo očekivali. Dakle, na razini i dalje ćete nam biti potrebni. Naime, mi na našem odboru tek počinjemo se baviti ovom temom, a to je dakle mobilnost s niskom e, stopom emisija. Hvala posebno izvjestitelju koji ćete posebno biti potrebni još smo jako daleko od željenih ciljeva. Imamo za cilj 2050. godinu, ali vrijeme leti i to brže nego što mislimo. A promet u e, e, Europi je nešto gdje mi možemo puno toga ostvariti kako u e, zračnom prometu, tako i cestovnom, pomorskom i tako dalje. Ja sam izvjestiteljica za sličnu temu i imamo već jako dobre rezultate. Primjerice pametni gradovi u e, švedskom gradu Malmeu e, su dobili nagradu prije dva dana o dobroj praksi vezanoj za javni prijevoz a osim toga i Junkerov plan e, može omogućiti da se e, pređe na forme prijevoza koje manje zagađuju. I automobilska industrija je nešto gdje ćemo trebati vama pomoći, jer ćemo vas pratiti moramo jednostavno zajedno raditi na tome jer svi moramo imati iste ciljeve kako industrijski sektori tako i zakonodavci. Istovremeno puno izvješća smo imali na tu temu koja su donijeli određene zahtje, zaključke koje moramo ispuniti. A E, to i su vrlo bitna pitanja. E, moramo puno toga napraviti jer e, u području prometa radi 13 milijuna evropljenja. Zahvaljujem se izvjestelju Eichhautu i vama svima koji moramo biti na visini, na razini onoga što se od nas očekuje, što od nas očekuje planet, što od nas očekuju građani i ekonomski sektori. Hvala puno svima. Mislim da možemo zapliskati našim stručnjacima kao i našem izvjestitelju i izvjestiteljima u sjeni. Oni će stvarno biti okosnica izvješća za kojeg se nadam da će biti vrlo ambiciozno. Hvala. Ne partez ne partez e, nemojte otići, ovo nije kraj samog sastanka, nastavljamo s radom.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 Gospodine iz Airbusa, kako se zovete? Gospodine Novaski, molim vas da vani e, razgovarate sa stručnjacima, jer moramo nastaviti ovdje s sjednicom. Hvala. A très bientôt, merci les experts, a très bientôt. Allez, nous continuons. Nastavljamo, dakle, deveta točka dnevnog reda, približivanje zakonodavnih odredbi i država članica po pitanju zahtjeva za pristupačnosti koje se primjenjuje na robe i usluge. Prijedlog mišljenja koji se izrađuje za odbor IMKOM. E, riječ dajem gospodinu Kitu Tayloru, a nakon toga će riječ dobiti različiti izvjestelji u sjeni, a imat ćemo mogućnost postavljati pitanja komisiji. Um, Hvala vam. Kao prvo želim zahvaliti svim izvjestiteljima u sjeni na konstruktivnim inputima i na strpljenju tokom brojnih rasprava koje smo imali, a i nekih nesuglasica do sad. Ja doista cijenim e, ovu opredjeljenost da se pronađe kompromisno rješenje za neka vrlo ključna pitanja. Na, e, mišljenja su toliko različita da e, smo čak razmatrali da odgodimo glasovanje o mišljenju za nekoliko tjedana. Hvala u svakom slučaju na dosad određenom poslu. Danas nas to dovodi do ove malo čudne situacije jer dok razmišljamo o o, amandmanima, a kompromisni amandmani još nisu finalizirani. Postoje brojne točke u kojima smo postigli e, sporazum, uključujući pitanje oko poboljšanja zakonodavne dosljednosti ili koherentnosti, a i o nekim političkim e, elementima ili točkama. Najvažnije je izgrađeno okruženje u odnosu na transportne usluge i proizvode. E, moje mišljenje je da izgrađeno e, okruženje mora biti unutar e, opsega ove direktive, te da trebamo dati strogi i pošteni rok za provedbu kako bi se osiguralo da strukture budu u potpunosti pristupačne osobama sa smanjenom mobilnošću ja sam siguran da e, će moje kolege podijeliti taj entuzijazam, e, no moramo e, odraditi još dosta toga kako bismo to postigli. Nadam se da ćemo ostvariti kompromisno stalište u odnosu na pristupačnost uređaja za prodaju karata i za plaćanje i self-service terminale E, postoji dosta velika razina slaganja među svim klubovima da bi takvi uređaji trebali biti pristupačni, no trebamo uskladiti rokove E, za provedbu toga i životni ciklus takve opreme. I na kraju kompromis u odnosu na to da li turističke usluge kao što je smještaj i catering trebaju biti uključeni u opseg ove direktive. To je nešto o čemu i dalje pregovaramo. Dakle, jesmo mi ostvarili neki napredak u našim tim početnim raspravama, ja sam možda malo kasnije to uključio, no ono što je ključno jest zakonodavstvo koje će osigurati sustav e, i i naravno e, neovisnost ljudi sa smanjenom mobilnošću je od ključne važnosti. Ja ću E, održati još jedan sastanak s izvjestiteljima u Sijeni u Strasburu sljedeći tjedan i glasovat ćemo o ovome 11. E, travnja u ovom odboru. I doista se nadam da možemo ostvariti e, kompromisno rješenje koje će biti prihvatljivo svim klubovima. Živimo u nadi. Hvala predsjedateljice, ali izgleda ona je otišla. Očito je uživala u ovome. Hvala. Ja ću je zamijeniti, brzo će se ona vratiti. Dajmo riječ izvjestimo o sjeni, gospodin Koh je prvi. Da, hvala vam gospodine predsjedavatelju. Prvo želim zahvaliti izvjestitelju Kitu Tayloru na izvrsnom poslu e, kao e, su osnivatelj ove interskupine. Mi već e, čitav niz godina se brinemo oko potreba osoba sa smanjenom mobilnošću. Mi ne želimo graditi kule u zraku, želimo doista poboljšati situaciju tih ljudi. E, I stoga je potrebno raditi na kompromisima. Kao prvo e, na pitanju ove izgrađenog okruženja, drugo turizam E, pa sve do e, određenih e, sportskih uređaja na, plažama i druga i vidjeti koja druga područja trebaju potpasti u područje primjene ove direktive. Izvorni prijedlog komisije je da se zapravo u odnosu na izvorni predlog komisije mi želimo proširiti broj područja E, posljedice toga su sasvim lude ako pomislimo da stari dvorci koji su e, pod zaštitom spomenika će se možda morati pregrađivati zbog e, potreba turističkih posjeta. Te prilagodbe moraju biti prihvatljive i tu je ključna digitalizacija. Javni promet je sada takav e, da e, u svakom slučaju ja sam spreman na dalje pregovore. Izgrađeno okruženje je glavna točka e, oko koje postoje neslaganja i tu smatram da su nam potrebne uređeni prijedlozi za upravo izgrađeno okruženje kako bismo točno utvrdili da li se možda specifično za ovaj sektor treba izraditi novo izvješće i hoćemo li taj dio već sada uvrstiti u direktivu ili možda u nekom kasnijem trenutku. E, to e, neke stvari komisija prepušta država članicama. U transportnom sektoru postoje brojne pomoćne usluge za osobe sa ograničenom mobilnošću. E, mi trebamo vidjeti što je još tu dodatno potrebno. Bitno je da zakonodavstvo bude blisko realnosti, da ne budu kule u zraku, kao što sam rekao, i to je ono što ljudi od institucija očekuju. Želimo odboru IMCO, koji predvodi ovaj, e, ove nastojanja, dati jedan realan tekst koji će e, većina zastupnika moći podržati. Trenutačno to još nije slučaj. U ovom slučaju ja sam rado podržao SND e, u njihovom zahtjevu da se glasuje o jednom dijelu no e, bitno je da u konačnici i vijeće uvjerimo da je e, promet svakako važan sastavni dio ove direktive koji ne bi trebalo brisati iz direktive, već apsolutno uključiti. Hvala lijepa gospodine Ertug. Hvala lijepa, zahvalit ću se izvjestitelju i izvjestiteljima u sjeni. E, moram ispričati gospođu Senhalovu. Ona je sada na sastanku izvjestitelja u sjeni u odboru IMKOM, pa ću pročitati njezino stajalište. Dragi kolege, želim zahvaliti izvjestitelju koji pokušava naći usklađenost među klubovima zastupnika. Naš klub se može složiti s većinom sadašnjih kompromisa. Mi se zalažemo za područje primjene o e, terminalima za prodaju karata mm, i informacije u stvarnom vremenu kao i o terminalima za plaćanje u sektoru prometa. Naš klub također podržava kompromisni amandman koji izbjegava podvostručivanje e, zakonodavstva. Zakonodavstvo o pristupačnosti mora se primjenjivati samo ako nije uključeno u redovno zakonodavstvo. A ako to nije slučaj, onda se treba primjenjivati Europski zakon o pristupačnosti. Međutim, postoje ponekad problemi uključivanja izgrađenog okruženja koje je, mislim, ključno pitanje za osobe s invaliditetom u trenutku kad se odlučuju koristiti prometne, prometna sredstva. Zato je vrlo važno da se u toj direktivi bave upravo tem izgrađenim okruženjem. Važno je dakle da se ostvari pristupačnosti kako terminala za prodaje karata, tako i za mogućnost kupovanja karata na internetu. Oni trebaju biti pristupačni, a trenutno nisu e, predmetom zakonodavstva u e, europskim propisima. Predlažemo također da se i mobilne usluge e, učine pristupačnima kada se radi o dakle, prometnim uslugama. E, zaključno želim se još jednom zahvaliti izvjestitelju i su izvjestiteljima u sjeni na dosadašnjoj suradnji i nadam se da ćemo u okviru odbora TRAN uskoro naći e, sva potrebna rješenja kako bi naše mišljenje moglo na vrijeme stići na odbor IMKO za njihovo izvješće. Evo, toliko poručuje gospođa Senhalova, a e, ja ću, ako treba, uskočiti u neke od težih e, aspekata ove e, rasprave. Hvala vam, gospodine Erdug, a sada gospodin Telička. Dopustite mi da za par minuta ja budem gospođa Izaskun Bilao. Ona nije ovdje jer sada je na čelu izaslanstva Europske unije u, koji je išao istočni Timor. Ona dakle kaže da se moramo podsjetiti koji je ovdje zadatak pred nama, a to je da se Europska unija usladi s novim obvezama koji proizlaze iz Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom. Gospođa Izaskun Bilbao E, kaže da trebamo, da ćemo isključivo konsolidiranim europskim pristupom omogućiti da zaista e, dođe do jednog e, plavnog sklopa koji će izbjeći fragmentiranje. Treba dakle izbjeći fragmentiranje. Nadalje, Izaskun Bilbao cijeni napore izvjestitelja gospodina Taylora. Međutim, činjenica jest da kad se radi o nekim teškim problemima, da je ekipa izvjestitelja u sjeni poprilično podijeljena. Ona vjeruje međutim da će se do sporazuma moći doći. Možda nije nužno odgoditi glasanje. Gospođa E, Bilbao će se potruditi da se sve napravi što se može kako bi se iznašla rješenja i postigao dogovor. Važno je također dodati da zakonodavni prijedlozi su nešto na što moramo gledati kao na nadopunjavanje već postojećeg zakonodavstva u eu o pravima osoba s invaliditetom kada koriste različita prijevozna sredstva. Ona vjeruje da bi se ova direktiva morala primjenjivati samo kada se ne udovoljava kriterijima pristupačnosti koje već stoje u drugim europskim zakonima i propisima. To je kako bi se izbjegle bilo manjkavosti, bilo preklapanja. Što se pak tiče osjetljive točke, a to je izgrađeni okoliš, e, već smo čuli da zapravo postoje dva različita gledanja na to, e, kako u odboru, tako i među izvjestiteljima u sjeni. I to je poznato. Izaskun Bilbao e, kaže da imamo zapravo dva uravnotežena vala mišljenja i Bala se pita ne bili smo se morali vratiti na prvotni prijedlog, a to je da se uključi to izgrađeni no područje, ali na dobrovoljnoj bazi. To bi možda bio dobar način da se postigne dogovor među izvjestiteljima u sjeni. Što se pak turizma tiče, naša izvjestitelji u sjeni podsjeća da uključivanje turizma ni na koji način nije protivan članku 195. Lisabonskog ugovora. E, politika turizma jest u rukama država članica. E, nas podsjeća da je turizam također pokriven i direktivom 123 iz 2016. godine i u tom smislu jesu nadležnosti Europske unije. I na kraju dvije primjedbe. Gospođa Bilbao kaže da ne želi nikako da ova e, direktiva bude na teret malim i srednjim poduzećima ili novim malim poduzećima Dakle, e, teret treba biti proporcionalan, Moramo izbjeći pod svaku cijenu nesrazmjerano opterećenje. I zato naša izvjestiteljica u Sjeni e, kaže da bi se bilo dobro da se uvede i e, uvjet vezan za prevoz putnika. Drugim riječima, alternativa ima. I za kraj naša izvjestiteljica u Sjeni nas želi informirati da u nekim zemljama kao što je u SAD-u ili pak u zemljama Latinske Amerike pristupačnost proizvoda već je stvarna i e, naglašava da ne možemo propustiti mogućnost da i našu robu, tako što je učinimo pristupačnom, učinimo i više atraktivno. To je jedna komercijalna dimenzija koju me gospođa Bilbao zamolila da vam priječim kao dodatni element. Hvala lijepa. Hvala gospodine Telička, gospodine Ne, više se ne javljate za riječ. Hvala. Sada ću se, dakle, izravno obratiti Europskoj komisiji. Gospođa Placencija predstavlja danas Europsku komisiju i e, molim je dakle da u nekoliko minuta komentira ove odredbe. Hvala. Želim zahvaliti na naporima koji su uloženi u postizanje sporazuma o stajalištima ovog odbora. Želim istaknuti dva pitanja. Kada je riječ o elementima koji su spomenuti danas, Komisija je uložila mnogo napora u uspostavljanje ravnoteže u pripremi prijedloga i on se sastoji od postojećeg zakonodavstva i dopuna postojećem zakonodavstvu uz izbjegavanje preklapanja. Drugo se odnosi na glavnu svrhu prijedloga kojim se nastoji ostvariti rezultat pristupačnosti. Želim objasniti da se time ne nude alternative nepristupačnosti. Direktiva se usredotočuje na to kako ostvariti pristupačnost na usklađen i dosljedan način u čitavoj Uniji. Dakle, to su dva argumenta ili dva komentara za dalje razmišljanje koje sam htjela podijeliti s vama. Hvala lijepa. Sada ću ponovno dati riječ gospodinu Tayloru. Ne znam da li imate još par komentara. Hvala predsjednice. Neću duljiti, znam da kasnimo. Za mene, za klub zelenih i za mnoge izvjestitelje u Sjeni, ova direktiva je trebala proširiti područje usluga i proizvoda u transportu na način da se mnogi mogu uključiti u jedinstveno tržište. Ta ambicija i to nastojanje postoji i nastoji se postići situacija u kojoj smo svi dobitnici. Dakle, ako se poboljšaju usluge za nekolicinu, to poboljšava uslugu za sve. Dakle, mi ćemo nastaviti raditi na tome. Hvala vam na vašim komentarima i nastavit ćemo dalje. Hvala lijepa gospodine Taylor. Dakle, na ovu se temu neće sutra glasati, već ćemo glasati 11. travnja. Naglašavam da u budućnosti neće više moći e, se činiti takve odgode jer se na taj način odgađa rad našeg odbora. U određenom času se treba glasati. Ovoga puta sam napravila izuzeće, međutim to više u budućnosti neću činiti. Trebaju se poštivati rokovi jer e, naš drugi odbori čekaju naša mišljenja, a ne možemo blokirati e, zakonodavni rad u drugim odborima. Nastavimo sada e, iza zatvorenih vrata i zato ću e, najaviti kratku stanku kako prestanemo, da prestanemo sa prijenosom putem interneta i molim publiku da izađe iz dvorane, naročito predstavnike vijeća i komisije. Molim dakle da izađete iz dvorane.